chers collègues je vous propose de prendre place et que nous commencions nos travaux. poštovani kolege molim vas eh, da zauzmete svoja mjesta da možemo započeti s radom. molim gospodina kenca da zauzme mjesto. hvala vam. budući da nema ni predsjednika niti potpredsjednika ja ću preuzeti predsjedavanje ovim odborom. Možemo nastaviti s radom. Na dnevnom redu imamo sada točku broj 7, a to je razmatranje nacrta mišljenja gospodina Morgana o sustavu vlastitih sredstava Europske unije. Pristupamo sada razmatranju amandmana, a glasovanje je predviđeno za kratko vrijeme. Izvolite, gospodine Morgano. E, hvala, gospođo predsjedateljice. Želim zahvaliti svim klubovima zastupnika na njihovim doprinosima koje su mi proslijedili i na onima koji su u skladu sa općim pristupom mišljenja, a i onima kojima se mišljenje nadopunjuje. Sustav vlastitih e, sredstava Europske unije više neko e, financijsko i računovodstveno pitanje je političko pitanje u prvom redu, odnosno valja odlučiti želimo li ili ne želimo li pružiti Uniji sredstva za ostvarenje njezinih ambicija, odnosno kao europljani moramo odlučiti što ćemo učiniti u skoroj i ne toliko skoroj budućnosti i trebamo izraditi mišljenje o izvješću koje priprema odbor za proračun i o ulozi parlamenta koja je dosta ograničena nažalost u ovom predmetu i stoga moramo donijeti odluke koje će imati utjecaja na budućnost Unije. Kao izvjestitelj, a sa kolegama izvjestiteljem o sjeni nastoja sam postići sljedeće. Nastoja sam postići da kompromisni amandmani odraze zajedničko nastojanje za napredovanjem, da se pristupi i dalje europskim integracijama uz prepoznavanje potrebnih e, sredstava za ostvarenje toga cilja. U tom smislu predložio sam odgovarajući pristup e, koji je naišao i na pozitivan odaziv izvjestitelja u sjeni, a to je ne samo da se navedu preferencijalna vlastita sredstva, nego da se i jasno naznači zašto moramo imati vlastita sredstva, čemu ona služe i kako njima valja upravljati na institucionalnoj razini. Svjestan sam e, toga da su i ovdje prisutni kolege, između ostalih, e, protivni i tome da se politički nastavi sa daljim europskim integracijama, s čime se naravno ne slažem i čak smatram da je to stajalište štetno za europske građane, ali to što stajalište ipak poštujem e, i s tim kolegama sam uvijek spreman razgovarati. Ono što me pogodilo, nažalost, je bio određeni otpor koji su pružali neki kolege i klubovi koji se inače slažu sa europskim integracijama i koji su njima da pače doprinijeli. Začudilo me to što su neki upućivali kritike na račun mogućnosti da naš Europski parlament preuzme veću ulogu, a parlament je dom svih europskih građana. No, bez obzira na to, mislim da smo na kraju, zahvaljujući radu sviju, smo uspjeli doći do kompromisa koji možda nije toliko ambiciozan koliko sam želio i da smo uspjeli naznačiti jedan jasan scenarij i jasan pravac za budućnost vlastitih sredstava Europske unije. To je i nešto što se odrazuje u prijedlozima amandmana i također se u amandmanima uvažava i većinsko stajalište i također glavne preokupacije Europskog parlamenta. Evo želim zahvaliti svim kolegama, a naravno stojim na raspolaganju za vaša pitanja i nadam se da ćemo kasnije imati dobro glasovanje. Hvala vam lijepa. Hvala, gospođa Maletić iz e a p-a. Hvala, gospođo predsjedateljice. Želim zahvaliti izvjestitelju i mogu reći da možemo biti zadovoljni činjenicom što smo ostvarili kompromise u ovom izvješću, iako naravno ne možemo svi uvijek biti svime zadovoljni. Uvijek je naravno dobro uvažiti i druga stajališta i nastojati iznaći kompromise, no evo na kraju krajeva mislim da smo postigli međusobno razumijevanje o tome koji treba biti koja treba biti stajalište parlamenta o vlastitim sredstvima. U budućnosti ćemo imati dva velika gubitka iz europskog e, proračuna, dva velika izazova. Jedan je povezan sa Brexitom, a drugi je povezan sa e, budućim e, opterećenjima proračuna i to je povezano sa sustavom vlastitih sredstava i u ovome mišljenju smo htjeli naglasiti da reforma sustava vlastitih sredstava ne smije dodatno porezno opteretiti europske porezne obveznike i također da treba ublažiti agresivnu prirodu tog sustava. Želimo također e, postići da se europodručje u potpunosti ostvari i ostvari svoje mogućnosti, no e, to treba ostvariti u okviru VFO-a i pravnih okvira europskih ugovora. Dakle, trebamo za kada je riječ o raspravama sa povjerenikom Oettingerom, e, on je naglasio ono što smo i mi sami naveli u mišljenju, a to je da trebamo očuvati jedinstvo europskog proračuna i da ne bi bilo svrsishodno imati drugi proračun unutar ovog jedinstvenog europskog proračuna, a osim toga nam treba i snažan proračun za svih 27 zemalja članica. To želimo naglasiti i to jest već uvršteno u mišljenje. Trebamo svakako više raditi na učinkovitosti naših rashoda i zbog toga smo naveli da treba uspostaviti jasnu vezu između rashoda i proračunskih ciljeva i da treba izbjeći e, povezivanje između određenih priljeva i e, konkretnih e, rashoda kako bismo bili učinkoviti. A u sljedećim raspravama u parlamentu i od sljedećih odbora Vidjet ćemo kako možemo napredovati i koje nove prihode možemo očekivati u budućnosti, ali naše stajalište ovdje je vrlo jasno i nadam se da će ga i komisija također uvažiti. E, hvala. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem izvjestitelju na izradi ovog nacrta i na inovativnom načinu na kojem je vodio prvi sastanak izvjestitelja u sjeni. Prema prevladavajućem mišljenju situacija je ovakva. Još uvijek nemamo izvješće koje ispunjava uvjete i zahtjeve koji su postavljeni na odbor Ekon, između ostalog iz toga što je izvješće najvećim dijelom promašilo temu. Način na koji je sada sastavljeno je takav da se ne radi o e, vlastitim sredstvima, odnosno o prihodima Europske unije, već se najvećim dijelom radi o rashodima, izdacima Europske unije, o novim projektima, o novim planovima koje bi se rado financiralo vezano uz, na primjer, proračun eurozone. E, u svakom slučaju to nisu prihodi, već rashodovna strana, a to bi trebala biti tema tog izvješća. Stoga mnoge napomene vezane uz institucijske novine unutar EU-a na temu pitanja hoćemo li imati e, ministra financija za cijelu Europsku uniju, ta pitanja nisu vezana uz prihodovnu stranu proračuna Europske unije. Moje mišljenje je da stoga nije dobro govoriti o rashodima jer ne samo da onda e, moramo govoriti o novim zadaćama Europske unije i njihovim neophodnostima, već moramo, e, jer u tom slučaju neće biti e, neophodni isti izdaci koji su i planirani. Imali smo neke zanimljive signale Francuske vezano uz zajedničku poljoprivrednu politiku, no to nije zadaća odbora Ekon, već to su odluke odbora za proračun. I zato ta pitanja, po mom mišljenju, ne bi smjela biti dijelom ovog izvješća. Ono čime bismo se trebali baviti, a to gotovo da nije uopće načeto u izvješću, je pitanje treba li Europska unija pretežito financirati se vlastitim sredstvima u smislu poreza ili bi bilo bolje organizirati financiranje na temelju doprinosa država članica koji dolaze iz e, nacionalnih prihoda. Postoje dakle dvije mogućnosti financiranja koje se ne obrazlažu u izvješću, stoga nisam uvjeren da financiranje iz doprinosa država članica e, u odnosu na e, bruto nacionalni dohodak je bolji način financiranja Europske unije jer novi e, porezi mogu imati opterećujuće posljedice i utjerivanje poreza nešto što je isključiva nadležnost država članica, a ne Europske unije. Stoga mislim da i u tom središnjem dijelu ovo izvješće je nedostatno i neuvjerljivo i nadam se da ćemo ga osjetno moći poboljšati tijekom sljedećih razmjena mišljenja i gledišta o ovom izvješću. Wolf euh, Hvala. mijenjate kolegu. To nisam niti, e, nisam uopće to niti tražio. Govorim u svoje osobno vlastito ime i moram e, pritom odmah priznati da nisam duboko ušao u cijelu tematiku, no ipak nekoliko napomena želim iznijeti vezano za ovo što je rekao zastupnik Luka čini mi se da ćemo upasti u isto zamku kako se to događalo u prošlosti, kada ponestaje novca, onda se manje brinemo oko toga gdje bismo mogli nekim izmjenama realizirati e, učinkovitosti i uštede, već isključivo se bavimo temom na koji način možemo doći do novih sredstava. A tu mi se čini da upravo e, ponovno Upademo u tu istu zamku jer mislimo da ćemo izmjenama u sustavu poreza na dodanu vrijednost, odnosno uvođenjem CCTB-a i drugih e, novina da ćemo tako generirati nove resurse. No, iskustvo je pokazalo da već dugo vremena smo se bavili tim temama, ali nismo ih uspjeli realizirati porez na dodanu vrijednost na jednoj novoj osnovi kako bi se ukinule prijevare koje već iznose iz godine u godinu dvoznamenkaste e, iznose, odnosno milijarde. To je tema kojom se bavimo već jako, ako dugo vremena do sada nikada nije bila riješena. Isto tako uvođenje CCTBA je nešto o čemu smo dovoljno govorili i sjećam se da je Charles McCreevy od 2004. do 2009. godine bio je povjerenik i on je također razmišljao o tome kako bi se sve to E, moglo te prijevare spriječiti. Mislim da nam to ni sada neće uspjeti. što države članice smatraju da je to zadiranje u njihovu suverenost po pitanju ubiranja poreza. Dakle, Radi se samo o osnovici, ne o poreznoj stopi, ali ipak države članice to tumače kao neizravno zadiranje u njihove isključive nadležnosti. Stoga mislim da je moramo biti realni i moramo dobro razmisliti što se tiče institucijskih izmjena, odnosno da e MS postane Europski fond e, za valute, da imamo jednog povjerenika samo za financije i gospodarstvo kojeg smo mogli nazvati ministrom za financije, o tome možemo razgovarati sa gospođom Mogherini imamo e, Europsku službu za vanjsko djelovanje, nešto poput e, ministarstva za vanjske poslove. E, to je uspješno. Na koje imamo takozvanog ministra financija koji bi bio član Europske komisije. O tome moramo razgovarati još, to ima svoje prednosti, ali kom slučaju to ne smijemo napraviti tako da, da stvorimo jednu dodatnu funkciju, dodatnu poziciju, neovisno da bude da se radi o načelniku Europskog e, e, monetarnog fonda. Mislim da bismo na taj način imali bismo previše e, nadležnosti i ne bismo time riješili problem. Hvala. Ne vidim da je tu netko iz kluba GUE, nema nikog niti zelenih. Ima li još zahtjeva za uzimanjem riječi? vezano za ovo izvješće, onda dajem riječ izvjestitelju još jedan put. E, hvala. E, hvala svima na komentarima kojima su kolege saželi raspravu koja je dovela do sadašnje inačice teksta. Jutros e, sam e, se čuo sa kolegama iz odbora za proračun i čini se da je povjerenik Oettinger obratio posebnu pozornost e, i na razmatranje mogućnosti o kojima se razmišlja na odboru, što uključuje i neke elemente na koje ću podsjetiti. Tu je u prvom redu uloga radne skupine na visokoj razini koja je izdvojila i konkretne mjere kada je riječ o odlukama koje će morati donijeti odbor za proračun. Zato e, pitanje financijskih transakcija i e, porez na plastiku i također imamo i jednu opću preporuku, odnosno ako Europska unija želi biti na visini vlastitih e, emisija, treba ne samo u postotku nego i apsolutno povećati izdvajanja. Jutro se govorilo također i o mogućnosti europskog BDP-a od 1,1 ili 1,2 pa čak i 1,3%. Zašto to spominjem? Naime, postoji razlika između onih koji misle da bi ovako mišljenje se trebalo ograničiti na jedno područje jer ovdje smo čuli već objektivno različita mišljenja i onih koji smatraju da je uloga parlamenta između ostaloga svojim mišljenjima podržati jedno temeljno političko usmjerenje i očito je da je teško uskladiti one koji žele smanjiti ulogu Europske unije i onih koji je žele povećati i ova današnja rasprava to savršeno odražava. No, u svakom slučaju hvala svima, no mislim da ipak trebamo razgovarati prije svega o suštini kako bismo mogli nastaviti. Hvala, glasovat ćemo o mišljenju uskoro kada, kada budemo glasovali drugim izvješćima. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda imat ćemo skupnu raspravu točkom 8, 9, 10 i 11 dnevnog reda. Prva točka se tiče revizije rada nadzornih tijela. Dakle, riječ je o EBI, EOPI i ESMI. S druge strane imamo akt kojim se radi preineka mifida i solventnosti 2. Zatim imamo isto tako reviziju makrobonitetnog nadzora financijskog sustava Europske unije i na kraju imamo e, prijedlog za promjenu mjesta sjedišta Europskog nadzornog tijela za bankarstvo. Dajem riječ su izvjestitelju Burkardu Balcu koji će vas uvesti u temu. Eh. Hvala lijepa. Privremena predsjedateljice i suizvjestiteljice. Vrlo mi je drago biti suizvjestiteljom, odnosno se u sjeni za ovo izvješće i zastupati ga danas u odboru. Zastupnica Pervonši i ja smo izradili e, tijekom prošlog tjedna jedan radni dokument koji od jučer stoji na raspolaganju članovima odbora i mislim da je to jedan dokument koji daje jako dobar pregled aktualnih prijedloga komisije. Pritom otvaramo još neka dodatna pitanja kojima ćemo se morati baviti tijekom sljedećih mjeseci kada ćemo raditi na nacrtu ovog izvješća. Imamo i spominjemo i popis pitanja koji još uvijek nije zatvoreno. Ovo je vrlo važan projekt tijekom sadašnjeg saziva koji ne smije biti previše ambiciozan i moramo se uzeti dovoljno vremena preispitati prijedloge komisije, posebice preklapanja koja postoje sa drugim tekućim zakonodavnim postupcima, kao što je na primjer MR2 i BEP. E, želimo Eh, steći pregled svih tih zajedničkih kompetencija koje protekle godina ne samo da su sektorskim zakonodavstvom već i definiranjem mandata i vlastitim inicijativama su jako, jako narasle. Sedam godina nakon osnivanja Europskih, Europskog eh, sustava financijskog nadzora skupili smo mnogo iskustva, možemo težiti poboljšanjima, moramo mnogo toga pojasniti i moramo razmišljati u smjeru novih odluka. Nekad vas već znaju da sam već 2010. godine bio članom ovog odbora i tada sam bio u pregovaračkom timu kada su bile osnovane, kada su bila osnovana europska nadzorna e, tijela. Od tada se mnogo toga izmijenilo. Zakonodavstvo o financijskim tržištima e, je e, dobilo na složenosti, više slojnosti, kompleksitetu. Mnoge nadležnosti su prebačene na europska nadzorna tijela više na banke i financijska tržišta, a manje na osiguravatelje. No, e, od uvijek mi je bilo jasno da se radi o e, centralizaciji postupka donošenja odluka na razini EU-a, tako da postoje s jedne strane nacionalna nadzorna tijela i europsko nadzorno tijelo. I mora postati interakcija između te dvije razine Moram dodati, i suradnja sa međunarodnom razinom je također postala složenija i vrlo često mnogo teže ju je kontrolirati i nadzirati. Taj aspekt mi smo kao odbor Ekon već mnogo puta isticali, na primjer i kod samonicizmnog izvješća 2015. godine vezano uz izazove reguliranja financijskih tržišta u EU. Sada smo došli do status quo na gdje će ostati te nadležnosti? Moramo li ih poboljšati? Hoćemo li neke nadležnosti ukinuti? U svakom slučaju postoje i poboljšanja koja su potrebna i kod ex ante i ex post provjerljivosti zakonodavstva kod delegiranih akata i tehničkih standarda. Što se tiče same kontrole, na koji način zakonodavni mandat će se primjenjivati i oblikovati i na posljedku kakva interakcija postoji između institucija EU-a kako bi se omogućilo uspješno okruženje za tehničke standarde tako da se poštuju rokovi, da postoji transparentnost kod dokumenata i da za samu provedbu imamo mnogo bolje studije, odnosno procjene učinka. Komisija nije napravila ništa revolucionarno po pitanju prijedloga koje je iznijela. Ni mi u parlamentu ne želimo ništa revolucionarno. Ne želimo ništa okretati na glavačke i pogotovo ne sektorske nadležnosti EZAS-a tri odjeljene institucije za e, tržišta, osiguravatelje i bankarske institucije e, i dalje postoje i, e, i razlozi za njihovo odjeljivanje. Ta tri sektora su odjeljena, sva tri sektora njeguju različite modele poslovanja i sva tri sektora određuju i daju prednost različitim ekspertizama. I kod ta tri sektora nadležna nadzorna tijela su se različito razvijala. Kao što smo vidjeli to kod SSM-a, kod izravnih nadležnosti e, to posebno dobro znamo. Što više želimo postojeće strukture učiniti boljima i učinkovitijima i stoga odjeljivanje regulatornog nadzora postaje sve važnije. Pritom svima mora biti jasno da ravnoteža moći, ovlasti, na njemačkom postoji jedna posebna riječ e, koja se mogla bi prevesti kao odjeljivanje nadležnosti. E, sve to moramo neprestano provjeravati. Moramo oblikovati izvršni odbor koji će donositi odluke prema vlastitoj diskreciji mislim da to nije nešto što e, ja podrazumijevam pod provjerljivim, e, provjerljivom ravnotežom oblasti. Pritom je mnogo bitnije pitanje na koji način provedba postojećeg zakonodavstva bi mogla biti uspješnija. Vodio sam jednom trijalog koji se bavio pitanjem pripreme provedbenih tabela, takozvanih korelacijskih tabela. To je bilo vrlo složeno i uistinu se ne želim ponoviti to iskustvo. Činjenica je da prekršaji e, protiv prava Europske unije i dalje se ne mogu dostatno preispitivati i još uvijek nisu sankcionirani na pravi način i to se mora hitno izmijeniti. I upravo kod ove točke moramo ojačati e, europski sustav financijskog nadzora. Dodatno pitanje je pitanje razmjernosti. Srećom smo došli do zaključka da razmjernost se ne sastoji samo od pojedinačnih mjera, već je potreban jedan sveobuhvatni pristup na zakonodavnoj i nadzornoj razini i kojih čak i nadilazi. Pritom dolazimo do aktualne rasprave o bankovnom paketu, posebice kod e, CRDA i CADA, već je komisija počela djelovati na naš zahtjev po pitanju razmjernosti i taj pristup moramo e, dozvati u život kad, pogotovo kada se radi o pojašnjenju mandata Europskog sustava financijskog nadzora i e, nadležnosti. Pritom ne, ne obuhvaćamo samo europska nadzorna tijela, već i Europski odbor za sistemske rizike. Jasno se sjećam da pregovarački tim parlamenta je 2010. godine zagovarao E, odjeljivanje ECRB-a i EBR-a. E, e to je jedno pitanje na koje, od, kojega ne bismo smjeli ustručavati se niti danas. U protivnom nećemo imati transparentnost, već izravna povezanost sa Europskom središnjom bankom je nešto što moramo kritizirati i ja ću to još jednom naglasiti i još jednom preispitati. Naravno da bih sada mogao navesti još neke dodatne aspekte, no kao što sam rekao, moja razmišljanja nisu zaključna, nisu završna. Samo bih kratko želio nešto reći o jednoj drugoj temi, e, o određivanju mjesta E, sjedišta e, Europskog e, bankovnog nadzornog tijela, neovisno o geografskim preferencijama koje naravno svatko od nas ima i ja također, to vas sigurno ne iznenađuje. Želio bih još jednom kritizirati sam postupak. U uredbi EBE radi se o zakonskom postupku suodlučivanja. Ta tu obvezu komisija i vijeće nisu poštivali i nisu uzeli u obzir su zakonodavnu ulogu Europskog parlamenta što je dovelo do e, ovakvih tužnih okolnosti kao što je Brexit i to se time ne može opravdati. E, ovdje moramo za budućnost osigurati da važne odluke e, se donose u regulatornim tijelima, a ne ždrijebom. mi želimo u odnosu na naše građanke i građane uvijek moći obrazložiti naše odluke. Mi smo svi realni posebice po pitanju dva aspekta. Prvo je, polazimo od pretpostavke da će se e, Europsko banko nacionalno tijelo preseliti u Pariz i to ne smije značiti spajanje sa ESMom. Također se veselim sada razmjeni gledišta sa kolegama i dajem, da, dao bih riječ su izvjestiteljici, no privremena predsjednica to mora sama učiniti i sama sebi dati riječ. Hvala lijepa. Merci, cher de... Hvala ti, dragi kolega su izvjestitelju. Hvala ti što si mi pomogao e, da najaviš moje izlaganje. Jučer e, smo vam proslijedili radni dokument. Pretpostavljam da, smo, da ste se imali priliku s njime upoznati. Taj dokument je dosta deskriptivan i e, naprosto daje pregled prijedloga komisije i pokreće neka pitanja koja će biti u središtu naše rasprave. Zajedno sa Burkardom Balcom mi smo na samom e, početku izrade, tako da e, imamo još uvijek vrlo različita gledišta i ja ću također dati svoj doprinos i ovom, ovom važnom dosjeu koji je vrlo značajan kao zakonodavni prijedlog. Kao prvo da vam malo opišem kontekst u kojemu funkcioniramo. Europska nadzorna tijela osnovana su u kontekstu koji je se bitno razlikuje od ovog današnjeg, dakle u proteklih sedam godina. Dogodile su se razne stvari. Mogla bih eh, sasvim nasumično nabrojati barem e, tri stvari koje su izmijenile okruženje. Kao prvo, tu je bankarska unija koja je nakon e, uspostave SSM-a promijenila situaciju na financijskim tržištima i tu treba isto tako izvući neki zaključak o postignućima bankarske unije. I dakle trebalo bi vidjeti kako e, na koji način je to uspostavljeno. Zatim bih htjela također spomenuti e, uniju tržišta kapitala. Kronološki e, se to dogodilo kasnije dakle u kasnijoj fazi, kada je Europska komisija pokrenula proces e, izrade bijele knjige e, gdje se pokušalo dati definicija unije tržišta kapitala. E, mislim da je vrlo znakovito, a to smo spomenuli i u tadašnjoj rezoluciji Europskog parlamenta, da komisija nije rekla da treba paralelno ići prema uniji tržišta kapitala i većoj integraciji nadzornih mehanizama. U međuvremenu se situacija donekle promijenila i shvaćam da se sada može ponovno to otvoriti kao tema. Zatim e, možemo samo izraziti žaljenje s obzirom e, na Brexit. Što se tiče konsultacijskog e, dokumenta Europske komisije prije e, samog e, procesa revizije ovih osnovnih tekstova. Mislim da je komisija smatrala da će tijekom revizije moći mijenjati sam ustroj agencija te da će se vratiti na nešto što smo mi već odavno pokrenuli kao pitanje ovdje u parlamentu, a to je kako treba izgledati ustro agencija, treba li biti jedna jedinstvena agencija ili pak odvojna agencija za pojedine segmente tržišta. E, komisija se nije za to odlučila. Ja ne želim sada ovdje govoriti u ime komisije, no ipak mi se čini da se komisija nije za to opredijelila a to se može zaključiti i iz doprinosa pojedinih dionika u konzultacijama. Dakle, bilo je očito da je trenutak da se pokrene reforma funkcioniranja agencija i da ne trebamo biti previše ambiciozni, da treba definirati jedan realni okvir E, koji se može ostvariti tijekom ovog saziva. Naime, ja sam barem na taj način protumačila njihov prijedlog. Neki će se možda sjetiti da je prije nego što je komisija izišla s ovim prijedlogom, da smo imali e, raspravu sa Žakom Larozijevom, koji je u svom izlaganju ustrajao na potrebi da se u radu agencija stavi naglasak na različite funkcije, dakle nadzornu funkciju i regulatornu funkciju. I mislim da će to također biti glavna tema kojom ćemo se mi baviti prilikom e, analize ovih tekstova. Dakle, ovaj osnovni tekst koji se odnosi na nadzorna tijela, e, dakle ovdje imamo tri poglavlja Imamo područje primjene, upravljanje i financiranje. Što se tiče područja primjene, ovdje se nabrajaju neki zakonski akti koji su usvojeni od osnutka agencija. E, kao što je spomenuo kolega Balc, e, tu su se pojavila još tri nova teksta koji trenutno nisu integrirani u područje primjene ovog prijedloga komisije i mislim da bismo mi tu trebali donijeti odluku. Kao prvo, tu je prijedlog o dosjeu PEP, e dakle Europskom mirovinskom proizvodu i imamo isto tako i prijedlog za uredbu EMIR 2 gdje se e, navode posebni modaliteti nadzora i e, dakle tu možemo pretpostaviti da se treba stvoriti poveznica između ove dva dosjea. Što se tiče upravljanja, svi oni koji su imali priliku razgovarati sa predstavnicima tih nadzornih tijela, barem sam ja tako često čula, žalili su se da je u odboru vrlo teško imati efikasan postupak donošenja odluka. I upravo je temeljem tog zaključka e, komisija iznijela ovaj prijedlog inspirirajući se e, drugim e, takvim primjerima i dakle predložila je osnivanje izvršnog odbora a polazište je zapravo sljedeće. Dakle, nacionalna nadzorna tijela koja su članovi e, Europskog nadzornog odbora predstavnici su e, svoje države članice, dakle oni dobro poznaju predmet nadzora. Međutim, kada se pojavi potreba za izmjenama zakonodavstva, poticaj za promjene je relativno slab, tako da se pojavljuje opasnost od jednog konzervativnog pristupa ili pak statusa quo i čini mi se da se to pokazalo e, kao nešto što bi trebalo prevladati. Upravo je tu zapravo nastala ideja o osnivanju izvršnog odbora. Što se tiče modaliteta financiranja, s obzirom na ograničena proračunska sredstva u Europskoj uniji, rečeno je da ne može e, da se financijska sredstva iz proračuna Europske unije da ne, mogu biti veća od 40%. Čuli smo od nekih dionika na tržištu da bi to moglo dovesti do inflacije e, proračuna u agencijama, tako da bi to sve skupa trebalo svesti na neke razumne okvire. Ne želim e, previše duljiti, mislim da ćemo se moći kasnije vratiti na pojedine e, detaljne aspekte. Htjela bih samo nešto reći o Europskom odboru za sistemske rizike. Osobno smatram da niti u ovom prijedlogu nećemo dovesti u pitanje ustroj svih agencija, tako da mislim da bi se isti takav pristup trebao primijeniti i na ESRB. Pitam se nije li namjera komisije da u upravljanje agencijama uvrstimo i neke druge ciljeve kao što su ciljevi nadzora nad nekim inovativnim proizvodima, posebno u području financijske tehnologije, održivog razvoja i zaštite potrošača. I u zaključku želim samo reći još i sljedeće. Iz perspektive Europskog parlamenta smatramo da treba osnažiti ovaj zakonodavni prijedlog jer premda smo mi pridruženi procesu imenovanja članova e, u izvršnom odboru, Mislim da bi e, te modalitete trebalo poboljšati, kao i kada je riječ o zaštiti potrošača, tako da mislim da bismo tu mogli otići korak dalje u odnosu na ovaj sadašnji prijedlog. E, evo, ja sam ovime zaključila e, svoje izlaganje prije nego što me predsjedavajuća prekinula i sada u ime kluba zastupnika ECR dajem riječ kolegici na pet minuta. Lijepi pozdrav, želim zahvaliti su izvjestiteljima na vrlo zanimljivom radnom dokumentu koji su nam dostavili. Ja sam ga uspjela pročitali jedan put, no mislim da bi ga trebala pročitati više puta kako bih shvatila sva pitanja koja se tu nalaze. Ja bih se uh, htjela uglavnom usmjeriti na pitanja koja se nalaze uh, pri kraju dokumenta, ali prije svega jedna opća napomena. U ovom radnom dokumentu se revidira čitav radni proces i govori se o tome kako smo u početku osnovali europska nadzorna tijela. Prepoznaje se da su agencije e, osnovane kao iste istovjetne, te da se situacija od tada promijenila i u praksi ova tri tijela e, se razvijaju u različitim smjerovima. E, što utječe na njihovo financiranje i upravljanje. Mislim da je to točno, da je tu došlo do različitog razvoja u pojedinim agencijama i da ih također trebamo drugačije e, razmatrati prilikom evaluacije. Što se tiče ocjene procjene učinka, parlament je oduvijek tvrdio da treba postojati holistički pristup i da se moramo moći oslanjati na procjene učinka. Zatim, Sljedeće pitanje vezano uz odnos između europskih nadzornih tijela i e, nacionalnih nadzornih tijela. Mislim da ćemo staviti naglasak na to u našem klubu. Mi se oduvijek zalažemo za važnost uloge nacionalnih nadležnih tijela. E, tu se poštuje nadležnost država članica, a e, također što se tiče tržišta država članica ona su ponekad konkurentna zahvaljujući e, stručnom znanju unutar tih nacionalnih agencija. To posebno vrijedi za neke manje države članice koje imaju stručnike za financijske usluge. To se spominje u točki 38. Kako na najbolji način osnažiti nadzor i primjenu e, zakonodavstva Europske unije u državama članicama. Najnovija provedba MIFID-a 2 upravo e, ukazuje na to do 1. siječnja ove godine gotovo polovica država članica to e, nije provela u domaće zakonodavstvo, a čak i one koje to jesu učinile nisu to učinile na konzistentan način. Dakle, mora postojati ravnoteža između nadzornih i regulatornih ovlasti. Dakle, što se tiče tog pitanja, pitam se je li to uopće poželjno. E, kada je riječ o tehničkoj ekspertizi, ona je potrebna za e, izradu učinkovitog e, zakonodavstva i dobro poznavanje samog tržišta i tržišnih institucija, a to znanje se uglavnom stječe kroz samu funkciju nadzora. Tako da nisam sigurna je li tu ta razlika uistinu tako jasna. U točki 42. vezano uz Emir i PEP e, spominje se sljedeće da se ovdje može razmotriti dosljednost među pojedinim proizvodima. Na koji način najbolje postupati prema pojedinim proizvodima? Za mene je najbolji primjer IDD i MIFID 2. To su vrlo slični proizvodi e, na koje se primjenjuju e, različita pravila Europske unije za različitu kategoriju potrošača. Pitanje je li to poželjno ili bismo trebali imati veću dosljednost u odnosu na potrošače. Što se tiče centralizacije e, baza podataka, ja se slažem s time da bi Europska nadzorna tijela trebala imati veću ulogu. Mi smo oduvijek govorili da treba postojati konsolidacija podataka kako bismo mogli e, svima učiniti dostupnima e, konsolidirane financijske podatke. Mislim da bi takav resurs potaknuo e, gospodarski rast u području financijske tehnologije i pomogao bi investitorima kod donošenja odluka. Međutim, nisam sigurna hoće li se to uistinu ostvariti jer je teško povjerovati da će se pronaći neko komercijalno rješenje, međutim ESMA bi tu mogla preuzeti vodeću ulogu. Ako preuzmu tu ulogu, onda bi mogli isto tako e, imali i imati i jednu širu ulogu u e, području prikupljanja podataka. Zatim što se tiče e, budućih odluka o ekvivalentnosti, te odluke o akvivalentnosti e, moraju biti političke odluke koje donosi komisija. Odluke koje su donesene posljednjih mjeseci i godina bile su e, štetne za sam ugled Europske unije. Trenutno ne postoji jasan proces za e, odobravanje ekvivalentnosti. Nije sasvim jasno zašto se prema nekima postupa drugačije. Mislim da komisija sada e, nudi e, dakle specifičnu ocjenu po regijama. Ako se to poveže sa vremenskim rokom od 30 dana, možemo zaključiti da to ide na štetu budućih investicijskih odluka u EU. uniji, veća nesigurnost i veća uloga europskih nadzornih tijela mogla bi povećati sigurnost. Nadam se da će to poboljšati politički ugled e, odluka koje se donose u području ekvivalentnosti. Hvala. Hvala lijepa. U izvješću petorice predsjednika o dovršetku Europskog gospodarskog i monetarnog fonda 2015. E, godine su zatražili da postoji jedno nadzorno tijelo za sva tržišta kapitala u Europskoj uniji. To zvuči, vrlo jednostavno i izravno, no kada se to prevodilo na njemački vidjeli smo da zapravo je unesena jedna dodatna konotacija. Naime, na njemačkom ne piše jedin, jedinstvenom nadzornom mehanizmu, odnosno jedinstvenom nadzoru. Neovisno o tome, ako ćemo imati uniju tržišta kapitala, želimo ju dovršiti, moramo imati unutarnje tržište koje funkcionira za financijske instrumente i pritom se moramo pobrinuti da imamo nadzor koji će spriječiti regulatornu arbitražu, te da se svi zakoni tumače na način na koji je to jedino prikladno. U tom smislu ovo izvješće ide u pravom smjeru i možemo ga iskoristiti kao ozbiljnu osnovu za poboljšanja i razmjenu gledišta. Istina je da dosadašnje tri dosadašnje tri e, europska nadzorna tijela su obavila dobar posao. Ne radi se o tome da su ta tijela zakazala i zato ih se treba zamijeniti. Istodobno moramo reći da su počinjene neke pogreške. Što se tiče stresa banaka, e, prvi potezi EBE nisu baš bili previše uspješni. Postoji i preklapanje EBE i e, europskih tijela, također e, EIOPA, nije ostvarila sve što se moglo od nje očekivati, no e, ESMA, tamo gdje postoje e, agencije za procjenu boniteta, je obavila jako, jako dobar posao. Prijedlozi komisije imaju za cilj dvije stvari, određivanje nadležnosti, mandata, upravljanje, odnosno financiranje i kao što je već rečeno, rečeno najdelikatnije pitanje su buduće nadležnosti i kompetencije i tu je razgraničenje između e, nacionalnih nadležnih tijela i europskih nacionalnih tijela od presudne važnosti. Istina je da stvari ne smiju biti takve da nacionalna nadzorna tijela se osjećaju kao agencije druge klase. Tada će biti demotivirani i neće željeti doprinijeti na način na koji to mogu učiniti i možda će čak i pokušati taj novi sustav sabotirati. Ja to ne prejudiciram, ali to razgraničenje budućnosti i europskih nacionalnih tijela i nacionalnih nacionalnih tijela će biti vrlo važno, što ne znači da europskih nacionalna tijela nemaju pravo donositi neovisne ocjene i procjene nacionalnih nadzornih tijela, ali ne u tom smislu kao e, mi smo profesori, a vi ste mali učenici, morate nas slušati. Što se tiče strukture upravljanja, jasno je da sadašnji sustav koji ima 28 nadzornih tijela, skoro 27 nadzornih tijela, nije dovoljno učinkovit i ne može se njime dobro upravljati. Stoga uvođenje onog executive boarda izvršnog odbora pozdravljam. Neovisno o tome radili se o četiri članice kod EIOPE ili šest kod ESME. E. To nije toliko važno. Ono što je vrlo bitno da ovaj izvršni tijel mora djelovati drugačije od onoga kako to piše u izvješću. Tu piše da se sastaje najmanje tri puta godišnje. Izvršni odbor koji se sastaje samo tri puta godišnje nije izvršni odbor. Mora se najmanje jednom mjesečno, ponekad čak i dva puta mjesečno se mora sastajati. A e, a sastaje se tri puta kada priprema e, sjednice nadzornog odbora ali inače kada se radi o tekućem poslovanju mora se sastojati češće. Što se tiče SRB-a, e, moram reći da što se tiče sastava Europskog odbora za sistemske rizike, e, moramo razmisliti o tome ne bi li parlament trebao biti e, više zastupljen. Naravno da europske nadzorna tijela nisu iznad zakona i iznad prava građana i stoga je vrlo bitno da oni preuzmu odgovornost i polažu račune i u tom smislu je Europski parlament tijelo koje tu mora igrati važnu ulogu. Što se tiče financiranja, jasno mi je da ne možemo e, doprinijeti više od 40%, no ostatak e, treba doći od financijske industrije. Ako to tako kažemo, to je možda malo prehrabro. Moglo bi se dogoditi možda 40-30-30 ili 60-20-20. E, e, nacionalna nadzorna tijela će onako morati plaćati. Oni onako dobivaju od financijskog sustava. Nećemo time financijski sustav rasteretiti, no mislim da je vrlo važno zadržati nacionalna nadzorna tijela kako bismo bili sigurni da se novac ne troši nenamjenski. Drugim riječima, financiranje mora biti usmjereno na rezultat. rezultat. Imam još jedno pitanje vezano uz integraciju, e, pitanja zaštite okoliša i socijalnih pitanja. Nemam ništa protiv toga da potičemo takozvana održiva ulaganja, ali održivo ne znači automatski stabilno ulaganje u e, zelena poduzeća ili tehnologije koje nisu konkurentne e, ni održive, to nije stabilno. Postoji još jedan bitan plan kojeg moramo razmotriti. Uskoro ću završiti. Vrlo uskoro ćemo morati još mnogo detaljnije razgovarati i sa samim nadzornim tijelima i sa nacionalnim nadzornim tijelima. Hvala lijepa. Dati ću riječ zastupniku Gigoldu. Željela bi se samo ispričati jer u mojoj prethodnoj prezentaciji sam trebala reći da što se tiče trenutnog rada Europskog parlamenta, morala još više o tome reći, to je kontekst za ono što se događa u okviru rezolucije o tržištima kapitala. A i rekli smo u prethodnom mandatu kada ste vi bili e, izvjestitelji za reviziju agencija. Izvolite, imate riječ, zastupnik Gigold. Zahvaljujem na ljubaznim riječima. Započet ću sa sljedećim. Mislim da parlament ima određenu povijest, prošlost vezanu uz ova pitanja i mi smo pokušavali e, pomoći europskim nadzornim tijelima da budu učinkovitije i istodobno e, da djelujemo razmjerno i u tome smo bili uspješni. To je bila prvotna ideja i dobro se sjećam e, noći provedenih u okviru trijaloga kada smo pokušali obraniti naša stajališta. Unijeli smo mnogo pozitivnih promjena jer smo na umu imali ovu zajedničku viziju a ta zajednička vizija je bila imati objedinjena tržišta kapitala, e, kapitalno tržište koje je stabilno, koje služi e, ulagačima i gospodarstvu. A sada kada razmišljamo o tome što smo napravili, gdje smo pogriješili, mislim da najbitnije moramo reći da smo sada u mnogo boljoj situaciji što je to bio slučaj na početku. Na početku smo imali regulatorno tržišno natjecanje i nismo imali snažnu integraciju tržišta i eurozona nam je jasno pokazala zašto imamo i makroekonomsku potrebu da imamo snažnije integrirana tržišta kapitala. I stoga parlament ima sve razloge da nastavi slijediti tu logiku moje izvješće iz 2014. godine nakon dugih rasprava je i razmatranja je uspio djelomice, moramo biti skromni, utjecati na informiranje na, formiranje prijedloga komisije. Jedan od ključnih aspekata koje smo utvrdili jeste da Europska nadzorna tijela nisu iskoristila sve svoje nadležnosti. E, naprotiv, ima ih mnogo koje uopće nisu u cijelosti iskoristili, jer članovi u nadzornim tijelima koji su neophodni za donošenje bilo kakve odluke ne žele međusobno sve kontrolirati već znaju da ako ćemo kontrolirati jedno tijelo mi smo sljedeći na redu i to stvari otežava. Stoga je prirodna uloga parlamenta proširiti ove skromne korake koje je poduzela komisija kako bi se ojačala europska dimenzija u europskim nadzornim tijelima. Stoga bi vlade trebale postati više proeuropske i morale bi biti konstruirane tako da su ograničeni sukobi interesa. Drugo, nešto što nismo napravili kada smo etablirali europska nadzorna tijela jest nismo analizirali makrobonitetni nadzorni aspekt. Bukart Balc je već spomenuo potencijalni sukob interesa između e, SRB-a unutar europskih nadzornih tijela. No postoji jedno drugo pitanje, a to je da Europski odbor za sistemske rizike nema jasnu odgovornost. Ne postoji mala skupina ljudi čije su karijere vezane uz pitanje da li smo dobro napravili makrobonitetni nadzor, da li smo e, tumačili dobro pokazatelje krize, već postoji jedno veliko tijelo koje omogućuje svakome da e, jednostavno pobjegne od odgovornosti. Mislim da je upravljanje Europskim odborom za sistemske rizike je nešto što je visoko problematično i više me brine od upravljanja europskim nadzornim tijelima. Kada smo etablirali europska nadzorna tijela, dodali smo neke vrlo važne aspekte njihovom mandatu, posebice kod zaštite e, potrošača i ulagatelja, no nismo izmijenili ni na koji važni način e, uporabu njihovog osoblja i u tom trenutku zapravo nismo imali nikakav utjecaj na proračun. Pa stoga mislim da moramo to preispitati i pozdravljam ono što je e, Ken Swindon napisala u svom izvješću o razrješnici. Moramo još jednom analizirati koliko vremena i novca se koristi u regulatorne svrhe, a koliko odlazi na provedbu i zaštitu potrošača i e, investitora. I posljednje bih želio dodati da uloga europskih nacionalnih tijela kod e, ulaganja u zaštitu okoliša i socijalna ulaganja nije da bi ljudi trebali nešto zeleno proglasiti neriskantnim. Ne, to nije ono što je smisao, već jednostavno e, bi to trebalo pomoći tome da investitori jako dobro znaju koji, koja e, koja ulaganja e, sadrže određene rizike i jesu li zelena i održiva. I slažem se, mnogo puta ako ulazimo u novu tehnologiju, makar je zelena, to je riskantnije od nečeg od starih, ustaljenih, uvriježenih, dosadnih tehnologija. No njihova uloga je povećati transparentnost i e, svjesnost o rizicima, no ne promicati e, proglašenje sigurnim nešto što uopće nije sigurno. Stoga mislim da europska nadzorna tijela u tom smislu imaju ulogu, no to ne smijemo miješati sa e, jednostavnom ulogom promicanja i e, također e, Europski odbor za zemljske rizike iznio dobre prijedloge i u sektoru zakonodavstva potrebno im odati priznanje. Hvala lijepa. Sada smo došli do postupka spontanog javljanja za riječ možete zatražiti riječ, pa ću sada dati riječ Danuti Hübner, ko bi se još želio javiti za riječ. Samo da možemo oblikovati vrijeme. Jesu to svi? U redu, izvolite. Hvala lijepa. Što ste nam eh, izradili ovaj radni dokumenti podijelili jučer za nekoga kao što sam ja koja je bila izvjestiteljica o Emiru i Emiru e, u Seu, dosjeu Emir 2, to je bilo vrlo korisno. I slažem se s vama da živimo u vremenima kada moramo osnažiti arhitekturu europskog nadzora, to je imperativ, i moramo primijeniti proeuropski pristup cijelom sustavu, a istodobno moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bi naša nadzorna tijela e, imala vjerodostojnosti i na globalnoj razini i to je povezano sa učinkovitom strukturom upravljanja i nadzora, posebice vezano uz ESMU. u e, mi nadopunjujemo uredbu o ESMI, dajemo izravnije ovlasti ESMI e, i stoga moramo tražiti konzistentne ishode i struktura ESME mora biti takva da je uistinu učinkovita. Želim istaknuti potrebu da zadržimo integrirani pristup u smislu nadzora europskih e, e, nadzornih tijela i onih iz e, trećih zemalja i sinergija između sustava Europske unije i trećih zemalja je cilj cijelog prijedloga. Jedino na taj način možemo generirati sinergije da stvorimo dodatne resurse i kompetencije ESMA bi trebala iskoristiti e, nacionalna tijela e, u trećim zemljama i u Europskoj uniji i vjerodostojnost ESME kao nadzorno tijelo u trećim zemljama. U svakom slučaju bi ESMA profitirala ako se dodijeli više oblasti pri nadzoru e, CPC-a središnjih ugovornih strana unutar EU-a i poslije što je bitno je zadržati integritet između e, nadzora unutar EU-a i e, nadzora u trećim zemljama. Na taj način e, možemo izbjeći udvostručivanje napora vezano uz neophodne složenosti. Hvala, Brian Hayes. Hvala, čestitam vam, vama i Bugartu na ovom radnom dokumentu. E, mi uistinu, da se nadvežem, uistinu jesmo u boljoj situaciji danas. Pokazali smo rezilijentnost europskog gospodarstva u najširem smislu i sve to vezano u sustave koje smo etablirali nakon sloma, koji su sada postali više otporni, više rezilijentni i omogućili su našem gospodarstvu unutar eurozone je a da se oporavi sve to vezano uz povjerenje u zakonodavstvo i regulatorno okruženje. Svak, u svakom preispitivanju moramo e, krenuti od perspektive dobrih i loših dijelova i moramo to imati neprestano na umu. No u svemu tome što se tiče najboljih praksi i kod osiguranja i kod e, banaka, e, reosiguravatelja. Mi smo u boljoj situaciji i to svi moramo ovdje E, ustvrditi. Naravno, to ne dovodi u pitanje neprestano preispitivanje svih izmjena, jer moramo uvijek biti sigurni da su one učinkovite. Što se tiče prijedloga komisije, imam neke nedoumice. Što se tiče regulatorne arbitraže, pokušavamo e, napraviti jednake uvjete i iskoristiti puni potencijal jedinstvenog tržišta i financijskih usluga koje su u osnovi tome i vrlo je bitno unutar toga ako krenemo u smjeru u cijelosti harmoniziranog pristupa i e, lokalizirane lokalizirani aspekti otpadaju i svi rade pod zastavom EU-a, tada moramo se pobrinuti da imamo sustav koji je tome dorastao. Naravno da je uvijek cilj umanjiti regulatornu arbitražu i stvoriti pravnu sigurnost. E, a za to moramo ispuniti određene preduvjete. Ako se primijenimo harmonizirani pristup vezano uz EU standarda, hoćemo li tada otjerati investitore iz Europske unije? Ne želimo stvarati europski protekcionizam. Europa je najbolja kada je otvorena ulaganjima iz svih dijelova svijeta, posebice kad vidimo što se trenutno događa u SAD-u. Mislim da moramo napraviti sve što je u našoj moći kako bismo privukli ulaganja u Europu i moramo se kod zakonodavstva povrnuti da krenemo u tom smjeru. Što se tiče delegiranih odluka i uredbi, tu imamo određene zabrinutosti. Naprimjer, fondovi kao što su e, FM i ESIF su bili uspostavljeni. Imali smo delegiranje vezano uz treće zemlje i odobrenje od ESME. i e, što se tiče tijela u trećim zemljama, ona će biti predmetom e, strožeg preispitivanja od strane ESME. To moramo analizirati, moramo se pitati da li je to pravo rješenje u smislu zahtjeva za eksternalizaciju i učinkovitosti koje postoje e, vezano uz postojeće tržište kapitala. Postoje određene posljedice Brexita kojima se moramo pozabaviti. Ono što je posebno zabrinjavajuće čin je učinak na delegiranje ako ćemo imati hard Brexit i Ujedinjena kraljevina izgubi sav aspekt e, prava putovnica, to se može sve to može pogoršati ove aspekte e, na način na koji ne predviđamo. Što se tiče odobravanja prospekata e, kod nacionalnih nadzornih tijela, mi to je vrlo složeno, mi smo već prošli kroz postupak reguliranja prospekata, a sada smo vidjeli da komisija to ponovno želi izmijeniti E, preispitivanjem od e, naših odluka. Mislim da to nije učinkovito donošenje zakona. Moramo imati određenu sigurnost i predvidivost u cijelom projektu. I konačno, vezano uz e, CMU, tu smo mnogo napravili u smislu poduzetničkog kapitala, sekuritizacije, prospekata. Pokušali smo napraviti jednake uvjete za sve. Ne možemo onda unutar ovog ove revizije preispitivanja e, donositi sveobuhvatne birokratske zahtjeve. Ne govorim sada o nadzornoj strani, strani izdavanja odobrenja, već o ishodima koji bi proistekli iz presedana e, to može narušiti e, vjerodostojnost CMU-a jer smo još uvijek u početnoj fazi i to bi bilo preuranjeno. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Želi li još netko nešto reći? Ne. Onda se vraćamo Bukartu Balcu koji će zaključiti ovaj prvi dio. Gospođo predsjedateljice, najprije bih ukratko želio svim kolegama i izvjestiteljima u sjeni zahvaliti koji su, se, koji su danas sudjelovali u ovoj prvoj razmjeni gledišta, bilo je vrlo svrsishodno da ovako pravodobno to sve napravimo i ono što ću ja zaključiti na temelju današnje razmjene gledišta jest da moramo jako dobro razmisliti o tome kako ćemo i dalje uspostaviti e, pravu ravnotežu između europskih nadzornih tijela s jedne strane i nacionalnih nadležnih tijela, odnosno nacionalnih nadzornih tijela s druge strane. Rečenica koju je izrekao kolega Klinc mislim da je vrlo dojmljiva, a to je da nacionalna nadzorna tijela se ne smije osjećati agencijama druge klase. U cijelosti podržavam tu izjavu i nadovezat ću se ono što je Gigold rekao, a to je da se i da, da moramo proširiti temu e, Europskog odbora za sistemske rizike u smislu nadležnosti tog odbora u budućnosti. I ono što je za mene također vrlo bitno, zaključno, mislim da je vrlo važno ova tema regulatorne arbitraže, to je nešto o čemu moramo raspravljati. Tako da ne donesemo odluku e, koja bi dovela do pogoršanja pozicije europskih nadzornih tijela, to bi trebalo biti u fokusu Europskog parlamenta. Još jednom želim reći, najljepša hvala na ovoj prvoj razmjeni gledišta i veselim se daljnjoj suradnji sa tobom prvan, sa drugim izvjestiteljima u Sijeni i naravno svim kolegama u odboru. Hvala. Hvala lijepa. Možda sam to trebala pitati prije. Žele li predstavnici komisije uzeti riječ? Imamo još nešto malo vremena, no ako ne želite ne morate uzeti riječ, tek smo u preliminarnoj fazi. Izredno hvala svima, kao što je rekao kolega Balc na ovoj prvoj razmjeni gledišta. Ja sam si zabilježila ono što su rekli kolege, kolegica Swinburne o nedosljednosti između MRI i Ova vizija je upravo osmišljena kako bi se poštovala sručnost nacionalnih nadležnih tijela koje su najbliža i agencijama za tržišno natjecanje imaju i najbolje informacije o lokalnim uvjetima na tržištu i na temelju njihove stručnosti želimo izraditi također i europski sustav nadzora. No, točka ravnoteže nije ona koja je sada predložena. Vi ste također govorili o pitanju ekvivalentnosti. To nije pitanje koje ćemo moći riješiti u ovom izvješću, ali u smislu nadležnosti ESME imamo također i prijedlog o načinu na koji će se postupati tim ekvivalentnostima u budućnosti. Kolega Klinc kaže da europska nadzorna tijela ne trebaju sada se postaviti kao tijela koja drže prodike drugima, ali tu i nacionalna nadzorna tijela imaju svoju ulogu i ona međusobno, ispričavam se što to kažem, su na neki način vezana jedno za drugo. I čim jedno od tih tijela povuče potez, to izaziva domenu reakciju i među drugima. Mi trebamo razgraničiti nadležnosti kada je riječ o primjeni propisa od strane nacionalnih nadležnih tijela i također načina na koja one pridonose europskom sustavu. Gospođa Swinburne je rekla da nadzorna tijela ne iskorištavaju sve oblasti kojima raspolažu Što se tiče veze sa Emirom 2, kada čitate Emir 2, vidljivo je da je to prijedlog koji je izrađen prije nego što je komisija odredila što će predložiti za europska nadzorna tijela. Naime, u Emiru 2 spominje se upravljački odbor koji više ne postoji. Dakle, u tekstu Emira 2 spominje se upravljački odbor ESME kojega više nema u ovome prijedlogu za ESMU. Što se tiče EBE, e, htjela bih e, također se nadovezati na ono što rekao kolega Balc. E, pomalo mi je žao da mi u Europskom parlamentu, nakon što smo shvatili da se u vijeću vodi rasprava o kriterijima, temeljem kojih će se donijeti odluka o premještaju agencija, da mi nismo intervenirali u tu raspravu, jer ponekad se znalo dogoditi da smo i mi e, sudjelovali u preliminarnim razgovorima kao zakonodavno tijelo umjesto one epske rasprave o proračunskom mišljenju i gdje smo se borili e, o u, raspravama e, o troškovima najma, mi smo se trebali baviti pitanjem kriterija za ponovnu e, za, za EBU. Dakle, i trebali smo u vijeću rekli da se način na koji je donesena odluka da se tu pokazalo da se ne poštuje uloga su zakonodavaca. Ovdje smo zaključili ovu točku dnevnog reda što se tiče rokova za um, podnošenje amandmana. Znam da ste svi već u niskom startu. Uh, za sada još uh, za sada imamo samo definiran datum za javno saslušanje 27. veljače od 9 do 11 sati. I sada prelazimo na glasovanje, ali sada ću predati predsjedanje našem predsjedniku koji nam se vratio, ali koji izgleda trenutno nešto pregovara, tako da ću sada nakratko prekinuti rad.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

Thank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

take Kolege, molim vas da zauzmete svoja mjesta i da stavite svoje kartice u uređaje. Da napravimo pokus, otvaram glasovanje. Jedemo radili se. Ne Nedostaju nam još dva glasa. Dvoje kolega je stavilo kartice uređaja, ali nisu glasovali. To je samo test uređaja da vidimo ako sve radi. Još uvijek nam nedostaje jedan glas. Još uvijek nedostaje. U redu. Možemo završiti sa testiranjem. I možemo sada preći na prvo izvješće o kojem ćemo danas glasovati. Izvješće Swinburne von Weizsäcker o okviru za oporavak i sanaciju središnjih ugovornih strana. Amandman 34 za protiv suzdržani usvaja se. 35 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis A za protiv suzdržani Usvaja se amandman 38 za, protiv, suzdržani. Usvaja se amandman 274 i 39 skupno za, protiv, suzdržani. Usvaja se amandman 40 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 41 za, protiv, suzdržani usvaja se. 42 za, protiv suzdržani usvaja se. 43 za, protiv suzdržani usvaja se. 44 za, protiv suzdržani usvaja se. 45 za, protiv suzdržani usvaja se. 275 i 46 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 47 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 48 za, protiv, suzdržani. Usvaja se kompromis B za, protiv, suzdržani. Usvaja se kompromis C za, protiv, suzdržani. Usvaja se kompromis D za protiv suzdržani. Usvaja se zapravo kompromis E Sorry, there inconsistency in the voting. Oprostite, imamo grešku u glasačkom popisu. Mislim da trebam sada preći na kompromis E. Kompromis E za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 295 za, protiv, provjera. Otvoram glasovanje. Vote Zatvaram. Usvaja se. Kompromis F za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis G za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 301 za, protiv, provjera, otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvoram. Odbija se. Amandman 59 za, protiv, suzdržani usvoja se. Amandman 60 za, protiv, suzdržani usvoja se. 302 za, protiv. Provjerit ćemo, otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis H za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 61 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis I za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis J za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis K za, protiv, suzdržani. Usvaja se kompromis L za protiv suzdržani. Usvaja se kompromis M za protiv suzdržani. Usvaja se kompromis N za protiv suzdržani. Usvaja se amandman 354 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis NA za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 92 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 93 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis O za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 96 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 300 162 za, protiv, suzdržani, odbija se. 363 za, protiv, suzdržani, odbija se. 364 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis P za, protiv, suzdržani, usvaja se. Am, kompromis Q za, protiv, suzdržani, Usvaja se. 391. amandman za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. One is Imamo jedan glas socijalista previše. Sad je u redu. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 398 za, protiv, suzdržani. Usvaja se amandman 116 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 117 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 118 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 404 za, protiv, suzdržani odbija se. 119 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 405 za, protiv, suzdržani, odbija se. 120 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 406 za, protiv, suzdržani, odbija se. 407 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 121 za, protiv, suzdržani, odbija se usvaja se 408 za protiv provjera amandman 408 otvaram glasovanje Vote is Zatvaram. Izjednačeno, dakle odbija se. 122 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 123 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 409 za, protiv, suzdržani. Provjera 409. amandman, otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram. Usvaja se. 410 za, ne, ne razmatra se, 124 za, 124. amandman ili ne. Ovdje kaže da su kompatibilni. Dakle, budući da je 123 usvojeno, onda se ne razmatra. Dakle, 124 za protiv suzdržani usvoja se, 411 za protiv. Provjerit ćemo, otvoran glasovanje. Vote is Zatvaram. Usvaja se. 125 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 412 za, ne razmatra se. 126 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 127 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 413 za, protiv. Provjera. Otvoram glasanje. Vote is closed. Zatvaram. Odbija se. 414 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 415 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 128 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 416 za protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis R za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 129 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 130 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis S za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sada mislim da treba preći na 132, dakle to je bila greška. 132 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 433 za, protiv, suzdržani, odbija se. 133 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 434 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 134 za, protiv, suzdržani, Usvaja se 435 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 436 za, protiv, suzdržani, odbija se. 437 za, protiv, provjera. 437, otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram. Odbija se. Mislio sam da su pučani za. Moje isprike, kaže predsjednik. 438 za, protiv suzdržani odbija se, 439 za, protiv suzdržani odbija se, 135 za, protiv suzdržani usvaja se, 440 za, protiv suzdržani odbija se, 136 za, protiv suzdržani usvaja se, 137 za, protiv suzdržani usvaja se, 138 za, protiv suzdržani Usvaja se 441 za, protiv, suzdržani. Odbija se 442 za, protiv, suzdržani. Usvaja se kompromis T za, protiv, suzdržani. Usvaja se kompromis U za, protiv, suzdržani. Usvaja se kompromis V za, protiv, suzdržani. Usvaja se kompromis duplove za, protiv, suzdržani. Usvaja se

Mislim da se usvaja, ali provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvoram glasovanje, da, usvaja se 156 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 157 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 481 za, protiv, suzdržani. Odbija se 482 za protiv provjera 482. Otvaram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram. Usvaja se. 483 za protiv provjera. Otvaram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram. Odbija se. 158 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 484 za, protiv, provjera. 484, otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram. Odbija se. 493 za, protiv, suzdržani, odbija se. 494 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 495 za, protiv, 495 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 498 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 500 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram. Usvaja se. 501 za, protiv, suzdržani usvaja se. 502 za, protiv, suzdržani usvaja se. 503 za, protiv, suzdržani, odbija se. 162 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 163 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 504 za, protiv, provjera, otvoran glasovanje. Vote is closed. Zatvoram. Adopted. Usvaja se jednim glasom razlike. 505 za, protiv suzdržani odbija se. Kompromis X za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis Y za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 520 mm, za, protiv suzdržani odbija se. 169 za, protiv suzdržani usvaja se 170 e, e, za, protiv suzdržani usvaja se 523 za, protiv suzdržani provjera. Autoran glasovanje. Vote is closed. Adopted. Uh, Zatvoran glasovanje usvaja se 524 za, protiv, suzdržani odbija se. 172 za, protiv, suzdržani usvaja se. 173 za, protiv, suzdržani usvaja se. 528 za, protiv, suzdržani odbija se. 529 za, protiv, suzdržani provjera. Otvaram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram. Odbija se. 174 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 175 za, protiv, suzdržani. Usvaja se kompromis Z za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 531 za, protiv suzdržani. Usvaja se. 533 za, protiv suzdržani. Usvaja se. 176 za, protiv suzdržani. Usvaja se. 177 za, protiv suzdržani. Usvaja se. 534 za, protiv suzdržani. Odbija se. 535 za, protiv suzdržani. Mislim da se odbija, ali provjerit ćemo. Glasovanje je otvoreno. Vote is closed. glasovanje. Odbija se. 178 za, protiv suzdržani usvaja se. 537 za, protiv suzdržani odbija se. 179 za, protiv suzdržani usvaja se, 538 za, protiv suzdržani odbija se, 539 za, protiv suzdržani odbija se, 540 za, protiv suzdržani odbija se, 541 i 542 za, protiv suzdržani odbija se, 180 za, protiv suzdržani usvaja se, 563 za, protiv suzdržani provjerit ćemo 543. Glasovanje otvoreno. Vote is closed. Rejected. One vote majority. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 144 za, protiv, suzdržani, odbija se. 544, ispričavam se, hoćete li da ponovimo glasovanje? 544 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvorom glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 545 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis ZA za protiv suzdržani usvaja se. Amandmani 551, 552 za protiv suzdržani odbija se. 553 za protiv suzdržani odbija se. 554 za protiv suzdržani odbija se. 182. za protiv suzdržani usvaja se. 183. za protiv suzdržani usvaja se. 555. za protiv suzdržani. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Imamo neobičnu situaciju. Eh. Well, are we in favor then? Still vote, but okay. Još nisu svi glasovali, imamo jednog zastupnika Pučana previše. Imamo jednog viška. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada glasamo od 184. do 193. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis AA za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 583. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 203, 204. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 205. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 206 i 207 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis AB za protiv suzdržani usvaja se. 211 i 212 zajedno, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 213 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada od 592 do 596 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis AC za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis AD za protiv suzdržani usvaja se. 290, 219 eh, za protiv suzdržani odbija se. Amandman broj 1 za protiv suzdržani usvaja se. Drugi za protiv suzdržani usvaja se. 220 za protiv, suzdržani, odbija se. provjerit ćemo, 220 i otvaram glasovanje. Dvjesto dvadeset. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 221. za protiv, ispričavam se, usvaja se, treći za, protiv, suzdržani, usvaja se, 222 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo, nisam siguran, čini mi se da se odbija, ali provjerit ćemo, glasujemo o 222. amandmanu, odnosno u uvodnoj izjavi. Zatvaram glasovanje. Odbija se jednim glasom. 223. za, protiv. Ne vidim koji je stav EPP-a. Provjerit ćemo. 223. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 224. za, protiv, suzdržani, odbija se provjera. Otvaram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Četvrti amandman, tko je za, protiv, suzdržani, usva se. Peti amandman, za, protiv suzdržani usvaja se, 227. za protiv suzdržani usvaja se, 6. za protiv suzdržani usvaja se, 228. za protiv suzdržani. Čini mi se da se odbija, ali provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Sedmi amandman za protiv suzdržani usvaja se. Osmi za protiv suzdržani usvase. se. Kompromis A E za protiv suzdržani usvaja se. 9 za protiv suzdržani usvaja se. 10 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis A E A za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis AF za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 234 za protiv suzdržani usvaja se. 235 za protiv provjerit ćemo. Provjerit ćemo za 235. amandman. Otvaram glasovanje. Vote Zatvaram glasovanje. Zatvorim glasovanje. Odbija se. 236. Za. Protiv. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 237. Za. Protiv. Vi ste za ili protiv? Odbija se. 238. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 239. za, protiv, suzdržani, usvoja se. 15. za, protiv, suzdržani, usvaja se. AG za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17. za, protiv, suzdržani, usvaja se a H za protiv suzdržani usvaja se, a I za protiv suzdržani usvaja se, 247 za protiv provjerit ćemo, otvaram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 248 za, ne razmatra se. Ispričavam se. Da, ne razmatra se. Pa onda prelazimo do 249 i za protiv suzdržani usvoje se. 22. Za, protiv suzdržani usvoja se. 251. Za, protiv suzdržani usvoja se. Kompromis A J za protiv suzdržani usva se 255 i za protiv e, provjerit ćemo glasovanje e, glasujemo o amandmanu 255. Otvaram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 256. za, protiv, suzdržani. Odbija se. 25. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 257. za, protiv, suzdržani, odbija se. 26. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 258. za, protiv, suzdržani, odbija se. 27. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 259. za, protiv, provjerit ćemo. otvorom glasovanje o 259. amandmanu. Vote is Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 260. za, protiv, suzdržani, odbija se. 28. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 261. za, protiv, mislim da se usvaja, ali provjerit ćemo, otvaram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram glas. Yes, adopted. Usvaja se. 262. i 263. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 264. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 265. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 266 se ne razmatra. Ispričavam se 30. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 267. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 268. za, protiv, suzdržani, odbija se. Glasovat ćemo sada o tekstu sa izmjenama, poimeničnim glasovanjem, otvaram glasovanjem. Vote is closed. glasovanje. 49 in favor, 3 against. 40 eh, protiv, 58 za, 3 suzdržana. Čestitamo na osvajanju izvješća. Glasovanje među institucijskim eh, pregovorima i sastavu timova. Glasujemo poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jakob, vote, please. Jakob, molim te da glasuješ. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. 50 za, 3 e, suzdržana, 5 protiv. E, čestitke su izvjestiteljima. Very good.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 Amandman 34. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis D. Moram vam samo reći da ovdje imamo jedan tip feller u kompromisu D. E, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13. za, protiv, suzdržani, usvaja se, 40. za protiv suzdržani ne razmatra se, 14. za protiv suzdržani usvaja se, kompromis E za protiv suzdržani usvaja se, kompromis F za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 46. za protiv suzdržani provjerit ćemo, otvaram glasovanje. Forty six 46. 46. Amandman, zatvaram glasovanje. Usvaja se 19. za, protiv, suzdržani, usvaja se 20. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prvi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis A za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis B za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis C za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman sedmi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 31. za, protiv, suzdržani, odbija se. 32. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33. za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada ćemo poimenično glasovati o tekstu kako je izmijenjen. Otvaram glasovanje. Vote Zatvaram glasovanje. 53 za, 4 protiv, nema suzdržanih. Sada ćemo glasovati o otvaranju pregovora. Otvaram glasovanje pojmeničnim glasovanjem. Vote is Zatvaram glasovanje. 52 za četiri protiv i jedan suzdržani glas. To je rezultat. Sada prelazimo na rani postupak bez prigovora. Izvjestitelj je Werner Langen. Nema prigovora na delegiranu uredbu komisije od 20. prosinca 2017. godine vezano uz IDD. Izvorni tekst, stavci 1 i 2, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Citati e, za protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodne izjave za protiv, suzdržani, usvaja se. Glasujemo o tekstu u cijelini, poimeničnim glasovanjem, otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. 51 za, 1 protiv i 6 suzdržanih. Dakle, ovo smo usvojili. Um, draft recommendation for non nacrt preporuke e, za postupak bez prigovora na nacrt e, uredbe komisije kojom se mijenja uredba 1 126 iz 2008. godine i FRS 9. E, izvjestitelj je zastupnik Stolojanov. E, stavci 1 i 2 za protiv suzdržani usvaja Navodi skupno za protiv suzdržani usvaja Uvodne izjave isto tako skupno za protiv suzdržani usvaja I glasujemo o tekstu u cijelini poimeničnim glasovanjem. otvorom glasovanje. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. 50 za, 4 protiv i 4 suzdržana glasa. Čestitke. Sada izvješće Moreo o obveznom automatskom, obvezno automatskoj razmjeni podataka u području oporezivanja. Imamo kompromis A, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 81. za, protiv, suzdržani, odbija se. 82. za, protiv, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Vote is glasovanje. Usvaja se kompromis B. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 84. za, protiv, suzdržani provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 86. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 87. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 888 za protiv suzdržani usvase, se. Kompromis C za protiv suzdržani usva se. Kompromis D za protiv suzdržani usvase, se. Kompromis E za protiv suzdržani usva se. Amandman 113 za protiv suzdržani usvaja se, kompromis F za protiv suzdržani usvaja se, kompromis G za protiv suzdržani usvaja se, kompromis H za protiv suzdržani usvaja se. 122 za protiv suzdržani usvaja se, 123 za protiv suzdržani usvaja se, 18 za protiv suzdržani odbija se 124 za protiv suzdržani usvaja se 125 za protiv suzdržani usvaja se 19 za protiv mislim da se usvaja ali provjerit ćemo otvaram glasovanje Vote is closed. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 20 za protiv, provjerit ćemo, otvorom glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis I za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis J za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 33. za protiv suzdržani usvaja se. 34. za protiv suzdržani odbija se. K. E, za protiv suzdržani usvaja se, kompromis L za protiv suzdržani usvaja se, amandman 47 za protiv provjerit ćemo, otvaram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram glasovanje, usvaja se. Kompromis M za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 52. za protiv suzdržani odbija se. 53. za protiv suzdržani odbija se. 54. za protiv suzdržani odbija se. 55. za protiv suzdržani odbija se. 56. za protiv suzdržani usvaja se. 57. za protiv. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis N za protiv suzdržani usvaja se. 61. za protiv. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje o 61. amandmanu. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 62. Prelazimo na 63. Za protiv, provjerit ćemo, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 64. za, protiv, suzdržani, odbija se. 65. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis o za protiv suzdržani ustav 69. za protiv provjerit ćemo, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 70. za, protiv, suzdržani. Odbija se. 71. za, protiv suzdržani usvaja se, 73. za protiv suzdržani odbija se, 74. za protiv suzdržani odbija se, 75. za protiv suzdržani D su za. Provjerit ćemo, otvaram glasovanje. Vote is Zatvaram glasovanje usvaja se. 76. za, protiv, provjerit ćemo, otvaram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Glasovat ćemo o prijedlogu komisije sa izmjenama poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 50 za, 2 protiv i 5 suzdržanih glasova. Dakle, sada e, glasovanje o zakonodavnoj rezoluciji e, navod 1. Usvaja se, e, usvaja se sa izmjenama čestitke izvjestitelju. Vote on the recommendation to uh... Glasovanje o preporuci za davanje suglasnosti za bilateralni sporazum između EU i SAD-a vezano uz bonitetne mjere koje se tiču osiguranja i reosiguranja. Glasuje se o preporuci za e, davanje suglasnosti. Glasujemo poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Vote is closed. Zatvorom glasovanje. 50 za, 2 protiv i 6 suzdržanih. Usvaja se šestitke pregovaračima. Dakle, komisiji. Sada... Prekidamo rad na 30 sekundi. Uh, U redu, onda glasujemo o e, izvješću Sander Luns, izvješće na vlastitu inicijativu, amandman 93. za protiv suzdržani odbija se, 89. za protiv suzdržani odbija se, 92. za protiv suzdržani odbija se Čini mi se da se odbija, ali provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. 92. Vote Zatvaram glasovanje. Odbija se. 90. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis A, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 100. za, protiv, suzdržani, odbija se. 101. za, protiv, suzdržani, odbija se. 103. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis B za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis C za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis D za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis E za, protiv, suzdržani, usvaja se. 114. za, protiv, suzdržani, odbija se. 124. za, protiv, suzdržani, odbija se. 125. za, protiv suzdržani odbija se 126 za protiv suzdržani odbija se 117 za protiv suzdržani odbija se 119 za protiv suzdržani odbija se kompromis F za protiv suzdržani usvaja se 149 za protiv suzdržani odbija se. Kompromis G za protiv suzdržani usvaja se. 146 za protiv. Provjerit ćemo otvorom glasovanje o 146. amandmanu. Vote is closed. Glasovanje je zatvoreno, usvojeno sa jednim glasom 151 za, kompromis H za, protiv suzdržani, usvojeno. Kompromis I, imamo usmeni amandman. Kompromis I od zelenih, izvjestitelj. Hvala lijepa, zahvaljujem i na tome što smo prošli priliku da glasujemo. To je vrlo važno. Nije nam trebalo dodatno vrijeme. Dobro se sjećam na početku sastanka. Rekli ste ako će nam trebati produžetak. Vidim da sada ne trebamo. To je dobro. Ja ulažem prigovor na usmeni amandman jer je protiv duha, produktivnog duha razmjene gledišta tijekom sastanaka izvjestitelja u sjeni, pa ulažem prigovor na usmeni amandman. Dakle, glasujemo o kompromisu bez usmenog amandmana. Trebaju mi četiri ruke, ali vi predstavljate klub. Trebaju mi četiri ruke. U redu. Kompromis i bez usmenog amandmana za, protiv, suzdržani, usvojeno. 184 za protiv suzdržani odbijeno, 185 za protiv suzdržani usvojeno, 186 za protiv suzdržani usvojeno, 187 za protiv suzdržani usvojeno. 190 za protiv suzdržani usvojeno, kompromis J za protiv suzdržani usvojeno. 207 za protiv suzdržani usvojeno, kompromis K za protiv suzdržani usvojeno, kompromis 209 za protiv suzdržani odbijeno, 210 za protiv suzdržani usvojeno, 211 za protiv suzdržani usvojeno, 212 za protiv suzdržani odbijeno. Kompromis L za protiv suzdržani usvojeno, kompromis M za protiv suzdržani usvojeno, kompromis N za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis O za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis P za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis Q za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis A, R, za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis amandman 238 eh, usvojeno. Amandman 242 za protiv suzdržani provjeravamo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Jedan većinski glas. 255 za, protiv, provjera. 255, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Kompromis S. Za, protiv, suzdržani usvojeno. 2, 4, 5. Za, protiv, suzdržani. Provjeravamo. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 2, 6, 7, za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis T, usmeni amandman, izvjestitelj. Iz istog razloga ulažem prigovor na usmeni amandman. Želim vidjeti ruke. U redu, dakle glasujemo o kompromisu T bez usmenog amandmana za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 269. Usmeni amandman od strane zelenih. Prigovor na usmeni amandman. Da. Četiri ruke, molim. Dakle, bez usmenog amandmana za protiv suzdržani odbijeno. Amandman 278 za protiv suzdržani odbijeno. Kompromis U za protiv suzdržani odbijeno. Ispričavam se usvojeno. 287 za, protiv, suzdržani. Provjera, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Za, protiv, suzdržani. Usvojeno. Kompromis B. Za, protiv, suzdržani. Usvojeno. Kompromis duplove, za protiv suzdržanih usvojeno. Kompromis X za protiv suzdržanih usvojeno. Kompromis Y za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis A uz usmeni amandman od izvjestitelja. Usmeni amandman izvjestitelja koji smo nazvali A za, protiv, suzdržani, usvojeno. 320 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 327 za, protiv, Provjera, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 331 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 335 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis Z za, protiv, suzdržani, usvojeno. Originalni tekst stavak 19. Za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis AA za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis AB za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 386 za protiv suzdržani usvojeno. Odbijeno. Ispričavam se. Amandman 389. Usmeni amandman Pervanš. Da, željela bih predložiti autoru usmenog amandmana da izmijeni usmeni amandman i da u njemu istakne da su rasprave u tijeku vezane uz prikladnu pravnu osnovu za e, etabliranje e, MIFID-a. Hvala. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. 329 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Tri osam šest, tri osam za, protiv, suzdržani, odbijeno. 391 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Originalni tekst navod 1 za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 1 za protiv suzdržani usvojeno. Navod od 3 do 5 za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 2 za protiv suzdržani usvojeno. 3 4 se ne razmatraju. Ne. Amandman 3 za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 4 za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 5 za protiv suzdržani odbijeno. Orig, e, navod 6 za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 6 za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 9 on se ne razmatra. Pa idemo izravno na 18, amandman 18. 19 se također ne razmatra, dakle 18 za, protiv, provjera, amandman 18. Vrlo kontroverzni navod. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Amandman 7 za, protiv. 7 se ne razmatra. Yeah, so in favor. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Navod 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Navod 8. Glasujemo skupno od 7 do 8. Moramo glasovati od 7 do 9. Za, protiv, suzdržano, usvojeno. Navod 10. Želite glasovati skupno za taj drugi blok od 10 do 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno usvojeno. Želite da provjerimo? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 12. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Navod od 16 eh, do 25 za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 30 za protiv suzdržani usvojeno. 14 za protiv suzdržani usvojeno. Provjera, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 40 za protiv suzdržani 15, ispričavam se, za protiv suzdržani usvojeno, 16, za protiv suzdržani usvojeno, navod 26 i 27 skupno usvojeno, amandman 17 usvojeno, navod 28 i 29 skupno usvojeno, amandman 20 usvojeno, navod od 30 do 33 skupno usvojeno, amandman 21 za protiv suzdržano usvojeno, navod 34 za protiv suzdržano usvojeno, 35 usvojeno, amandman 22 za protiv suzdržani usvojeno, amandman 23 za protiv suzdržani odbijeno, amandman 24 za protiv suzdržani odbijeno. Amandman 25 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 26 odbijeno. 28 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 27 se ne razmatra. Pa idemo na 29 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 30 za, protiv, suzdržani, Provjeravamo 30. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 31 za protiv suzdržani. Originalni tekst. Amandman 79 za protiv suzdržani odbijeno. 32 za protiv suzdržani odbijeno. 67 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 33 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis AD za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 43 za, protiv, suzdržani, provjera. 43 otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Kompromis AFE za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis AG za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis Amandman 65 za protiv suzdržani odbijeno. Amandman 66 za protiv suzdržani odbijeno. Amandman 69 za protiv suzdržani odbijeno. Kompromis AH za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 71 e, za protiv suzdržani usvojeno. 73 za protiv suzdržani usvojeno. 77 za protiv suzdržani usvojeno. 80 za protiv suzdržano usvojeno. 82 za protiv suzdržano provjera. Provjeravamo 82. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Glasovanje, poimenično glasovanje o tekstu u cijelosti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 48 za, 7 protiv, 2 2 suzdržana. Čestitam izvjestitelju i njegovom timu. Now Sada glasujemo o nacrti izvješća Luigi Morgana o reformi sustava vlastitih sredstava Europske unije. Kompromis A, B za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis A za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis amandman 50 za, protiv suzdržani o provjera. Otvorom glasovanje za amandman 50. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Kompromis B za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis amandman 28 odvojeno glasovanje. Nemam posljednju verziju. Dakle, 29 za, protiv, 29, amandman 29. Glasačka lista snd je problematična, očito. Ili ja sam imao istu listu, bez ovog amandmana 29. Dakle, 29 za, protiv, Provjera 29. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Amandman 28 u dva dijela. Prvi dio za protiv suzdržani usvojeno. Drugi dio za protiv suzdržani odbijeno. Amandman 31 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasovanje. 31. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 32 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 33 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Kompromis C za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis D za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis E za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis F za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis amandman 76 odbijen. Kompromis G za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 91 za protiv provjera 91. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Kompromis H za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis AA za protiv, suzdržani, usvojeno, poimenično glasovanje o tekstu kako je izmijenjen. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 39 za, 13 protiv, 3 suzdržano. Čestitam izvjestitelju. Još imamo jedno glasovanje. Kolege. Možete li zatvoriti glasovanje? Dakle, sada moramo glasovati o imenovanju predstavnika Europskog parlamenta u Europski savjetodavni odbor za statistiku. Za sada imamo samo jednog kandidata, pa ako nema prigovora bih predložio da glasujemo aklamacijom. Kandidat je gospodin Martu Šelo. Čestitam gospodinu Martu Šelo. Dakle, možemo zaključiti naše intenzivno glasovanje. Zahvaljujem svima.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 Drage Dragi kolege, zamolit ću da nam se priključe oni koji rade u koji žele sudjelovati u radionici o tržišnom natjecanju, oni koji to ne žele da odmah napuste dvoranu kako bismo mogli odmah započeti ili već kasnimo. Kolege, ako želite pregovarati o, ishodu glasovanja, molim vas da to učinite ispred naše dvorane. Započet ćemo, otvorit ćemo sljedeću točku dnevnog reda. Radionica na tržišnom natjecanju u zračnom prijevozu. Prije svega, pozdravljam vas sve. Velika mi je čast pozdraviti naše govornike koji su ovdje. No isto tako želim pozdraviti kolege iz Europske komisije. Nadam se da imam dobru informaciju, da je sa nama gospodin Kristof Dusar. Gospodin Dusar, jeste li ovdje? Komisija nije ovdje. A jeste, ovdje ste. Gospodin Huber de Broca i gospođa Eliksa Mamdanijova. koji rade u upravi za mobilnost i promet i u upravi za društveno natjecanje e, vezano uz zračni prijevoz. Naravno, komisija vam stoji na raspolaganju za sva pitanja koja će biti otvorena tijekom radionice. Imaćemo radni dokument koji uključuje sve prozirnice, prezentacija i bilješke E, stručnjaka i taj dokument će biti objavljen nakon radionice još nije dostupan sada. Također moram spomenuti da predstavnik Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo je nažalost nije mogao sudjelovati, no i kao će postati pisanu izjavu koja će biti uključena u konačnu inačicu dokumenta o ishodima, rezultatima radionice. Kao i uvijek započet ćemo sa uvodom naših dva ugovornika koji smo pozvali. Veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti gospodina Mituša koji je profesor na sveučilištu Karlsruhe e, iz Njemačke. Dobrodošli. Dobrodošli. I Pablo Mendes Delon koji je profesor e, zrakoplovnog zakona i Institut međunarodnog instituta za zračni prijevoz iz Nizozemske. Dobrodošli. Započet ćemo prezentacijom naših e, gostiju. Predvidjeli smo 10 minuta. Nadam se da ste svjesni toga. I započet ćemo redoslijedom kojim sam vas predstavio, pa ću dati riječ gospodinu Kaju Mitušu. Izvolite. Možda njemački pričati, vidjet će. Hvala lijepa na tome što ste me pozvali. Mislim da će moje prozirnice e, trenutno se, nadam se, uskoro pojaviti. Da li moram govoriti engleski? I imamo prijevod na gotovo sve službene jezike Europske unije. Možete čak govoriti i njemački, francuski, finski, koji god jezik želite prezentirat ću na engleskom. Mogu li započeti? Možda neki od vas se sjećaju slavnih četiri azijskih tigrova, Singapur, Hong Kong, Južna Koreja i Tajvan u 80. godina prošlog stoljeća. Oni su imali strategiju osvojiti svjetsko tržište u određenim branšama, čelik, brodovi, elektronika. To je izazvalo e, osjećaj nelagode u mnogim zemljama u razvoju postoje su različiti trgovinski problemi, neke određene e, mjere intervencije, no na su te zemlje bile uspješne i uspjele su povući čak i Kinu za sobom i danas smo i mi sretni da imamo e, taj motor rasta u istočnoj Aziji, u cijelom svijetu. To moram reći E, i u kontekstu zemalja zaljeva, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Katara i one su nešto poput tigrova, no on, njihov cilj nisu elektronike, nisu elektronika, već e, tržište usluga, posebice vezano uz putovanja i uključujući međunarodne zrakoplovne kompanije. To će možda biti područje rasta za budućnost. Isto tako i ovdje imamo određene konflikte kada Imamo još jednu skupinu koja se u ovom kontekstu spominje, a to su velika tržišta u nastajanju kao što su e, Kina, Brazil, Indija, Turska. E, oni donose svoja velika domaća tržišta za razliku od malih Emirata i Katara, no i oni žele ući e, na međunarodno tržište izgrađenih prijevoznika, no mi baš ne želimo otvoriti naša tržišta konkurenciji. Možemo li preći na sljedeću prozimicu? A koji je interes Unije u odnosu na ove zemlje? Europska unija ima određene interese i zato što, to, zato što tim zemljama postoji zdravi ekonomski rast i one su integrirane u svjetsko gospodarstvo, e, moraju e, imati poštene prakse i dugoročno ne previše vladinih intervencija no no još u, u neko dogledno, vrijeme će postojati e, selektivne e, intervencije, odnosno narušavanja, ometanja tržišta u smislu vladinih subvencija i potpore u različitim oblicima. Ne znamo točne brojke, osim e, transparentnosti Države su uključene svugdje e, postoje zračne luke, zračni prijevoznici, francuske institucije u vlasništvu država, pa ne možemo onda vjerovati njihovim informacijama o tome postoje li subvencije ili ne. I u tim tržištima u nastajanju postoji problem otvaranja njihovog domaćeg tržišta. A što se tiče općih načela međunarodne poštene trgovine, imamo svjetsku trgovinsku organizaciju i GAT za usluge, no oni se ne primjenjuju izravno na zračne prijevoznike. Zračni prijevoznici imaju e, vlastite režime koji ništa ne kaže o trgovinskim problemima. Ipak mi se možemo pozvati na načela svjetske trgovinske organizacije i postoji sporazum između E, Svjetske trgovačke organizacije za suzbijanje subvencija i e, intervencijskih mjera i postoje određene e, takse, tarife i kada vi tvrdite da tako nešto postoji morate to moći dokazati. Sve to mora biti argumentirano. Uredba o kojoj govorimo se upravo temelji na ovom kriteriju što je jako jako dobro Drugim riječima imamo određena načela u pozadini. Što se tiče općih gospodarskih e, pitanja. Neke od tih interventnih mjera mogu biti opravdane zato što štite uvoz u tim zemljama od nepoštenih e, narušavanja i poremećaja i isto tako izvoznim zemljama se kaže da ne mogu graditi dugoročnu strategiju na temelju subvencija i zato su te interventne mjere korisne u nekim slučajevima. E, najbitnije je da svi budemo oprezni, to je naš glavni moto. Dakle, imamo prometni sektor koji se razlikuje od drugih ekonomskih sektora, jer ovdje vladino uključivanje u smislu subvencija nije neuobičajeno. Dakle, ako tvrdimo da oni podržavaju zračne luke, u, e, to je i onako uobičajeno u drugim dijelovima svijeta. Što se tiče interventnih mjera, moramo se pozvati na načelo razmjernosti i u e, Europskoj uniji se postoji nešto, imamo takozvana pravo, e, stečena prava, e, grandfathering rights u, za zračne luke i iz stoga je vrlo teško bilo kojem zračnom prijevozniku dobiti slot i na koji na kojih mogu određeni vremenski isječak na temelju kojih mogu planirati svoje letove. Dakle, sve to predmetom poštene procjene. Isto tako, Trežno natjecanje u zračnom se pokazalo vrlo korisnim za potrošače. Zračni prevoz je sektor na kojem natjecanje najbolje, najbolje funkcioniralo u prošlosti. A nedavno smo imali konsolidaciju Air Berlin i Al Italia. Gotovo da su nestali i što smo primijetili, e, više cijene i više veću dobit preostalih zračnih prijevoznika. Dakle, pritisak tržišnog natjecanja je popustio, a preostalih pet velikih skupina zračnih prijevoznika su u dobrom stanju. Pa ako govorimo o zaštiti tržišnog natjecanja, trebali bi više brinuti e, zbog intenziteta konkurencije, a ne štititi nas od E, vanjskih e, konkurenata. I zaključno, e, potpora stranih država je stalni problem i moramo nešto poduzeti, a međunarodne konsultacije kako se mogu, kako se mogu suzbiti takve mjere bi moglo biti nešto što je korisno i od pomoći za zemlje u razvoju, no ako evaluiramo prakse drugih zemalja i odlučimo da ćemo imati e, interventne mjere, moramo uzeti u obzir opće prakse u prometnom sektoru i moramo razmotriti naše vlastite prakse u Europskoj uniji i mi subvencioniramo naše vlastite zračne luke. Naši zračni prijevoznici imaju koristi od toga, imaju ta grandfathering rights, odnosno stečena prava u temi E, slotova na zračnim lukama, pa možda imamo i mi već dovoljno takvih interventnih mjera, pa na načelo razmjernosti, ono što je vrlo važno i moramo ga poštivati. E, kakve god politike da usvojimo, one moraju biti odmjerene i moraju se temeljiti na razumijevanju interesa Unije, jer se tri puta u uredbi pojavljuje taj koncept i to je dobro. Dakle, komisija može uvijek odlučiti nećemo poduzimati nikakve mjere zbog e, toga što postoji opći interesi Unije. A koji su drugi interesi? Naravno, želimo da imamo poštenu konkurenciju, pošteno tržišno natjecanje, no s druge strane želimo da konkurenti budu ovdje prisutni. Možda je to i u e, širem interesu tih zemalja. To može postati problem kada će se primjenjivati uredba E, e, o tome ovisi jako, jako puno. Dakle, e, imperativ je budite oprezni, nemojte krenuti previše oštro, jer interesi EU-a nisu samo interesi Europske unije. Rezultati ove evaluacije se moraju provjeriti znanstveno i sve to mora postati dostupno javnosti kako bi se sve te mjere mogle nadzirati, promatrati i ispraviti ako je potrebno. Hvala. E, hvala lijepa i hvala što ste se držali zadanog vremena bolje od bilo kojega u Europskoj uniji. Dakle, točno 9 minuta i 50 sekundi. A sada molim eh, sljedeća govornika Pablo Mendesa da li ona da uzme riječ. Hvala gospodine predsjedatelju što ste mi dali riječ, uvaženi zastupnici, dame i gospodo, poštovani kolege. Velika mi je čast i zadovoljstvo eh, sama danas poslijepodne razgovarati o pravednoj konkurenciji u međunarodnom zračnom prijevozu. To je dosta zanimljiva tema i ja sam eh, pripremio nekoliko sladova odnosno prozirnica o tome. Evo, prijeći ću odmah sada na prezentaciju. Na početku želim odmah postaviti sljedeće pitanje, odnosno što podrazumijevamo pod pravednom konkurencijom, odnosno tržišnim natjecanjem. To nije možda samo pitanje za pravnike, ali ugovor koji predstavlja osnovu za naš rad, ugovor u funkcioniranju Europske unije, govori o slobodnom tržišnom natjecanju i u drugim uredbama nalazimo pojam opće tržišno natjecanje, a ovdje nalazimo pojam pravednog tržišnog natjecanja. O čemu dakle govorimo? To nije isključivo pravno pitanje i to se nadovezuje na ono što je rekao profesor Mitoš prije nekoliko trenutaka. Odnosno, podrazumijevamo li po time samo uskraćeno djelovanje i zlouporabu dominantnog položaja ili obuhvaćamo li time i pitanje subvencija i državne pomoći za određene poduhvate i tako dalje. To je važno preliminarno pitanje jer se pojavljuje i u nacrtu uredbe. Europska unija je jedna od malobrojnih jurisdikcija osim Kanade koja uređuje subvencije, ali SAD to ne čini kao ni Indija i druge zemlje i naravno evropske zemlje ne uređuju subvencija, a ako se već govori o tržišnom natjecanju u zakonodavstvima tih zemalja, nešto se iz toga isključuje, odnosno pravedno tržišno natjecanje ne obuhvaća pojam subvencija u drugim zemljama. Evo, to je to preliminarno pitanje na koje moramo dati odgovor. Također, treba vidjeti što je sa VTO-om i primjenjivosti tog režima na zračni prijevoz. Moj dojam e, kada je riječ o nacrtu uredbe je sljedeći. Pitanje je zašto je to neučinkovito i to je izjava koju je također dao i parlament. Prema analizi komisije u nacrtu uredbe pa mislim da možemo reći da se ona orijentira samo na područje Europske unije i nastoji naravno kontekstualizirati i čitavo područje zračnog prevoza i kada je riječ o uredbi o pružanju usluga i tako dalje, ali ne možemo mm, to u potpunosti primijeniti zbog čikaškog režima i čikaške konvencije i također zbog sporazuma o pružanju usluga u smislu te konvencije. Zapravo, konvencija iz Čikaga ne govori o tome, nego prepušta državama organizaciju uređenje pruženja usluga. Čikaška konvencija polazi od pojma zatvorenog zračnog prostora, nećemo sada ulaziti u to, ali to je glavna pretpostavka Čikaške konvencije. Dakle, zatvorimo zračni prostor koji se jedino otvara sporazumima o pružanju usluga i to je također spomenuto i u izvješću Europske komisije. Mhm. No, u čemu je tu problem? Sporazumi o pružanju usluga često ne govore o tržišnom natjecanju i u suštini nisu povoljni za tržišno natjecanje zato jer sadrže odredbe koje narušavaju tržišno natjecanje, odnosno pitanje je kako uskladiti ograničenu viziju funkcioniranja zračnog prijevoza predodređenim klauzulama iz ovih sporazuma sa usmjerenjem slobodnog tržišta koje usvoja Europska komisija koja naravno se mora uskladiti sa načelima ugovora o funkcioniranju Europske unije i slobodnim tržištem i slobodnim tržišnim natjecanjem. Dakle, tu dolazi do tenzija i kao što je kolega rekao, važna je uzajamnost, reciprocitet i s time se potpuno slažem. Drugim riječima moramo približiti ta dva suprotstavljena stajališta. E, a kako to ostvariti? E to je taj izazov. Kao što ovdje stoji, zračni prijevoznici bi trebali, a ponekad imaju i obvezu surađivati, to možda narušava tržišno natjecanje kada je riječ o određivanju cijena, rasporeda i također podjele kapaciteta i također to komisija priznaje u slučaju kartela zračnih prijevoznika za teret, što je sada na razmatranju komisije i također na razmatranju Europskog suda. No, drugim riječima, vlade paze na vlastito ponašanje i to se nadovezuje na još nešto što je rekao profesor Mitoš i u drugim dijelovima svijeta europske države štite određene subjekte, zračne prijevoznike, ali također i zračne luke i zračnu kontrolu kako bi poboljšale povezanost i kako bi zadovoljila obveze iz područja pružanja javnih usluga i tako dalje. Drugim riječima, predložena uredba sadrži istina razumljivo usmjerenje ka provedbi načela otvorenog tržišta, što s jedne strane promiče Europska unija, Postavlja se ipak pitanje, i to je spomenuo je profesor Mituš, izvedivosti i provedivosti tih e, odredaba. To još treba utvrditi, treba vidjeti kako bi to trebalo funkcionirati u praksi, odnosno kako komisija kada Europska unija nije potpisnica nekog sporazuma, recimo s Indijom, e, kako komisija se može obratiti Indiji i reći da želi vidjeti što se događa sa indijskim e, zračnim prijevoznicama, jesu li oni subvencionirati ili ne. Ne, možemo samo pokucati na njihova vrata i zatražiti njihova financijska izvješća, bilance i tako dalje. Ja tu predlažem jedno rješenje koje bi moglo biti korisno u te svrhe. No, postavlja se prije toga pitanja što je zračni prijevoznik, e, definirano je to u Čiškaškoj konvenciji i u uredbi 102, koja je prekrasna uredba, e, koja je predivno sastavljena i mm, sukladno kojoj zračni prijevoznik jest poduzeće. No, e, mislim da bi komisija kada razgovara s trećim zemljama trebala reći da takvi pružatelji usluga u Europskoj uniji bi trebali biti prava poduzeća, odnosno trebaju imati financijska izvješća, jer inače ne bi trebala imati prava ulaska u europski zračni prostor Unije ili zemalja članica. Također postoji doktrina učinaka, to je pravna doktrina koju usvajaju brojne jurisdikcije u svijetu, e, za razliku od uređenja državnih subvencija, sukladno kojoj Unija ili komisija kao tijelo za tržišno natjecanje može poduzeti mjere i reći da takvo ponašanje poduzeća iz treće zemlje potkopava moje tržišno natjecanje, i ja želim tu nešto poduzeti. I imamo naravno multilaterna rješenja koje je već spomenuo profesor Mituš, ali i u okviru ICAO-a, odnosno Međunarodne organizacije za e, civilno zrakoplovstvo i ona to vrlo oprezno rješava u pitanju načela, no pitanje sada mandata je ograničeno na zemlje članice i kao Evo, mislim da je to bila moja posljednja prozornica. Hvala vam na pozornosti i nadam se da ćemo imati i plodonosnu raspravu o ovoj temi s vama. E, hvala i vama što ste se držali zadanog vremena, nešto čak i uštedjeli imat ćemo više vremena za raspravu, a sada se obraćam kolegama i pitam ih ko se želi javiti za riječ. Možemo započeti e, sa kolegom Ramonom iz Redova Librala. Da, evo, hvala vam na vašim izlaganjima. Prvi govornik je, rekao da su europske grupacije u dobrom položaju, no ne znam koliko je to dobro ako njihov položaj usporedimo sa onime što dolazi. Imamo također neke prijevoznike iz zemalja zaljeva, e, zaljeva koje, dolaze u Europu sa državnim potporama i e, dolaze ovdje na tržište sa 500 milijuna potencijalnih korisnika, i mi sada tražimo od naših europskih poduzeća restrukturiranje. Dakle, slažete li se da bi bilo pravedno zatražiti financijsku transparentnost sukladno klauzuli o pravednom tržišnom natjecanju u našim budućim sporazumima o pružanju zrakoplovnih e, usluga, jer e, kao što ste rekli, ako to potraje u vremenu, onda moramo poduzeti neke mjera. Čujem da europska poduzeća izražavaju zabrinutost i ništa se ne događa kada treća poduzeća ulaze na europsko tržište i postavlja se pitanje koja je budućnost europskih poduzeća. I na kraju želim reći nešto kolegama. Air France, British Airways i Lufthansa imaju svaki 10 eh, do 12 Airbusa 3AG Emirati su upravo kupili 36 takvih zrakoplova i sada ih imaju ukupno 150. Airbusa 380. Evo, to su sredstva kojima oni raspolažu. I kako bi Europska unija mogla upotrijebiti batinu u pregovorima sa tim e, kompanijama koje imaju toliko sredstava i toliko kapaciteta? To nije jednostavno odrediti. Dakle, što vi mislite o tome? Da, hvala vam lijepa na pitanju. Vi se osvršite na jedan aspekt koji bi mogao donijeti uspjeh ovoj uredbi, a to je pitanje transparentnosti, a također i kolega De eh, Mendes je iznio jedan prijedlog kako pristupiti pitanju transparentnosti na međunarodnoj razini, ali i u bilateralnim pregovorima. Dakle, ako uspijemo steći uvid u financijsku dokumentaciju, kao glavni cilj ove inicijative, to bi bio naš krajnji cilj i to bi pomoglo e, tim zemljama i prijevoznicima dugoročno gledano. Evo tu mogu samo potvrditi ono što ste vi rekli. Dakle, pet velikih e, grupacija zračnih e, prijevoznika je sada u dosta dobrom e, položaju, cijene dionica rastu, tako da nema nekih e, neposrednih problema. I pretpostavljam, pretpostavimo da će ova uredba proći i komisija će morati s njome nešto učiniti. No ja bih rekao da ne smijemo žuriti, možemo također i promišljeno napredovati. Dakle, treba prvo nešto poduzeti po pitanju transparentnosti, dakle, tražiti, čak zahtijevati od ovih drugih prijevoznika da prikažu kretanje njihovog financijskog stanja i onoga što čini to financijsko stanje, što sve u to ulazi. Bojim se da će zračni prijevoznici tražiti brže mjere, čvršće mjere i onda bi tu moglo doći do nekih napetosti. Hvala, Wolfgang, Litz. Uh, Ako sam dobro shvatio, vi ste rekli da se pravila VTO-a ne odnose na sektor zračnog prometa kao takav. Ne bi li bilo također korisno nastojati to promijeniti jer kada je riječ e, o proizvođačima zrakoplova Airbusu i Boeingu, oni su dugo godina bili u sukobu zbog upravo nepravedno tržišnog natjecanja sukladno pravilima VTO-a. Došlo je do niza sporova i na kraju su ti sporovi ipak riješeni. Dakle, možemo li zamisliti neki scenarij u kojima bi se pravila VTO-a mogla primijeniti i na zrakoplovne prijevoznike? To bi pojednostavnilo situaciju jer ovaj prijedlog koji iznosite da treba osigurati transparentnost i pristup knjigama, bilancama i tako dalje, to bi ipak, mislim, bilo dosta teško. Mislim da Kinezi ili Indici ili koje već zrakoplovne kompanije Etihad ili koji već mislim da će tek tako otvoriti svoje knjige. A čak kad bi to učinili, naravno kad bi bili na burzi to ne bi bilo nikakav problem, imali bismo pristup tim podacima, no oni prijevoznici iz zemalja Zaljeva, Katar, Emirati i tako dalje, neće tek tako otvoriti svoje knjige i kad bi, čak i ih i otvorili, možda to malo ide predaleko ono što ću reći, ali možda ne bi se stekli uvid u cjelokupnu sliku. No, to je ipak teži način. Sada govoriti da su naši europski prijevoznici u dobrom položaju je možda pretjerano. Neki europski prijevoznici nestaju, ali Italija će uskoro nestati. Air Berlin je već nestao. Osim toga, i time dolazim do svojeg drugog pitanja, vidimo također da imamo niskotarifne prijevoznike koji nadoknađuju za, na, ostatak. EasyJet je sada veći od Lufthansa i prevezao je više putnika od Lufthansa prošle godine. Dakle, pitanje je Ugrožava li nas e, samo nepravedno tržišno natjecanje prijevoznika s Bliskog istoka ili je tu i određena opasnost koju predstavljaju i niskotarifni prijevoznici i e, koji utječu na to da veliki prijevoznici prihvaćaju nekonkurentne radne uvjete. Ako recimo pomislimo koliko su plaćene domaćice u zrakoplovu koje rade u Lufthansa, to je neusporedivo sa onime što primaju takvi djelatnici u EasyJetu i tako dalje. Dakle, treba razmisliti o cjelokupnoj e, e, strukturi pružatelja usluga i ocijeniti također i uvjete rada u tim grupacijama. Hvala, tko bi htio odgovoriti na ovo pitanje? Hvala, molim vas da uključite mikrofon upravo e, usluge zračnog prometa ne spadaju pod režim VTO i GACA i to iz specifičnih razloga. Također ste spomenuli spor između Airbusa i Boeinga. Ovdje je riječ, to je proizvod, a mi ovdje govorimo o pružanju usluga, tako da tu moramo učiniti razliku. Međutim, tri e, popratne usluge spadaju u režim gaca a e, To je prodaja kompjuteriziranih e, sustava. Međutim, to nije relevantno za ovu sadašnju raspravu. Kao što ste s pravom ukazali, zašto ne primijeniti VTO-ova pravila o zabrani subvencija? Mislim da je to jedan e, dobar prijedlog, međutim, razlog iz kojeg e, zračni promet ne spada pod pravila VTO ili GATS-a je taj što postoji spor između načela Unije koje želimo primijeniti na pruženju usluga zračnom prometu i trećih zemalja koje to ne prihvaćaju. Dakle, treće e, zemlje žele zadržati usluge u zračnom prometu kao javne politike. Dakle, trgovina je e, sastavni dio javnih politika, a zračni promet je trgovinski instrument i zato te zemlje i dalje žele imati kontrolu nad zračnim prometom i tu je teško primijeniti načela tržišnog natjecanja i zabrane subvencija na zračne prijevoznike i na usluge koje oni nude. Slažem se s vama da bi Qatar Airways bilo teško um, otvoriti. Emirati su možda nešto malo pristupačni, barem je to ono što čujem na sastancima poput ovoga. No, e, struktura u tim prijevoznicima nije baš transparentna, tako da nisam siguran možemo li mi dobiti uvid u to. Ne znam, želite li vi nešto dopuniti? Pa da, mislim da je to zapravo odgovor na vaše prvo pitanje. Bilo bi teško imati jedan homogeni pristup, no cilje ove uredbe da vidimo koliko daleko možemo otići, tako da mislim da je to zapravo konstruktivni dio ove uredbe. Uh, Što se tiče tržišta na Europskoj uniji, unutar Europske unije, uh, standardni prijevoznici poput Lufthansa su i dalje profitabilni Dakle, e, niskotarifni prijevoznici imaju veći broj putnika, međutim, gotovo je nevjerojatno da su i tradicionalni prijevoznici još uvijek profitabilni. Mi smo sada u jednom razdoblju gdje se bilježi rast, ne znamo što će se dogoditi kada dođe do sljedeće krize. U svakom slučaju, ako se nastavi ovaj trend, možemo biti sasvim zadovoljni poslovanjem naših pet velikih grupacija. U redu e, dva prijevoznika su nestala, ali imamo ih još pet. Oni su diferencirani, međusobno su si konkurenti, opslužuju e, obslužuju različite segmente na tržištu. E, mislim da ne bi bilo dobro kada bi bilo manje od pet prijevoznika neki ekonomisti kažu da Europska unija nije dovoljno velika da dugoročno uh, omogući opstanak pet grupacija, tako da očekuju da bi kod sljedeće krize jedna od tih grupacija mogla nestati, odnosno da bi preostalih četiri moglo preuzeti tu jednu grupaciju. Za sada nema nikakvih naznaka da se ide u tom smjeru. Svih pet e, grupacija dobro posluje. Međutim, ako je to neka dugoročna perspektiva koju možemo očekivati, da ne možemo očekivati preživljavanje pet grupacija, onda bismo možda trebali razmišljati o jednom e, većem području Europska unija i Bliski istok. Možda bi to područje, na tom području moglo postati 5, 6 ili 7 velikih e, grupacija i to bi možda bilo zanimljivo u smislu unutarnje konkurencije. Imam još jedan jedno pitanje. Prema vašoj ocjeni smatrate li da unutar Europske unije postoji pravedno tržišno natjecanje? Postavljam ovo pitanje zato što je poznato da se pristup tržištu u velikoj mjeri kontrolira. Mi nemamo istinsko otvoreno tržište u e, zračnom prometu Europske unije, dakle morate dobiti slot jer u protivnom ne možete sudjelovati na tržištu, tako da bih se ja usudio reći da nemamo pošteno tržišno natjecanje niti unutar Europske unije. Ovo pitanje slotova je zapravo najveći problem i prepreka tržišnom natjecanju. Međutim, mi imamo dosta dugu tradiciju, e, vi smo 90. godina uveli tržišno natjecanje i drago nam je zbog toga. Evo, izgubili smo dva zračna prijevoznika, ali još uvijek imamo pet velikih prijevoznika. Oni svi djeluju njihovo poslovanje djeluje održivo e, kroz dogledno vrijeme, tako da situacija nije loša. Međunarodna tržišta bilježe brz rast i postoji velik broj entiteta koji zauzimaju svoje pozicije, međutim i naši prijevoznici sudjeluju u tome. Ne mislim da bismo trebali biti e, isuviše strogi prema njima. Na međunarodnom e, tržištu usluga u zračnom prometu europski prijevoznici sudjeluju sa oko 50%, što mi se čini sasvim u redu. Hvala, izvolite. Gospodine Deleon, hvala vam na ovom zanimljivom pitanju. E, tržišno natjecanje, odnosno pošteno tržišno natjecanje je pojam o kojemu još nismo razgovarali. Nismo još razgovarali o jednakim uvjetima za sve i pretpostavljam da je to ono e, što ste htjeli reći, dakle da ste htjeli pitati imamo li jednake uvjete za sve na unutarnjem tržištu. Trenutno e, su neki prijevoznici hendikepirani zato što moraju e, poslovati u e, nekim, iz nekih velikih zračnih luka kao što su London, Amsterdam, Frankfurt ili Charles, de Gaulle i tu postoji veliko prometno zagušenje i nije uvijek lako dobiti pristup tim zračnim lukama. Međutim, tu postoje još neki značajni čimbenici koji utječu na jednake uvjete i na održavanje tržišnog natjecanja. Usluge u zračnom prometu u unutar Europske unije su sjajno usklađene uredbom 868, međutim postoje neki vidovi koji intenzivno utječu na pružanje usluga u zračnom prometu i koji nisu usklađeni kao što su radni uvjeti i fiskalni uvjeti. Primjerice, Ryanair možda s pravom iskorištava takvu situaciju. Dakle, postoje vrlo fleksibilni propisi e, o radu gdje mogu zapošljavati ljude u Dublinu, a znamo da je bilo sudskih postupaka u Francuskoj i drugdje, dakle oni zapošljavaju e, temeljem irskih propisa o radu radnike u Marseju. E, dakle, postoji neke porezne pogodnosti, ovisno o tome gdje imate registrirano sjedište, je li to u Irskoj ili u Francuskoj, to može biti vrlo različito i to također utječe na e, jednake uvjete za sve prijevoznike na unutarnjem tržištu i na sam pojam tržišnog natjecanja. Naime, nisu e, sva ta pravna područja i politike usklađene na razini Europske unije, to je naprosto činjenica. Dopustite mi da ja uskočim sa jednim pitanjem. Mislim da je to dobar opis e, trenutne situacije, ali s druge strane možda bismo trebali donijeti odluku o tome što nam je uistinu potrebno. U SAD-u se odluke donose temeljem određenih politika, dakle i tržište funkcionira na taj način, posebno nakon posljednje ekonomske krize i dakle e, pokušava se sektor ponovno postaviti na noge i e, tu se intervenira u organizaciju na tržištu. Koliko shvaćam situaciju e, u Europskoj uniji, e, situacija je više, se više rukovodi po tržišnim načelima, ali ne vidim da iza toga, iza pojedinih spanja postoji neka strategija osim ovih okolnosti koje ste opisali kao što su radno zakonodavstvo, porezno zakonodavstvo i slično. Postoji li neka strategija kako razvijati ovaj sektor ili to naprosto treba prepustiti tržištu? E, kod Air Berlina to nije dalo rezultate. E, netko izvana je zauzeo snažnu poziciju na europskom tržištu. Ali to bi možda moglo dovesti do toga da u buduće nećemo imati ništa i da će e, sve usluge pružati prijevoznici izvan Europske unije i to bi mogao biti pristup koji se temelji na slobodnom tržištu. Pa mislim da je ovo jedno političko pitanje koje zapravo se ne odnosi samo na zračni promet. Bilo bi dobro kada bismo u Europi mogli imati potpuno uh, usklađen model kao što je slučaj u SAD-u i to je jedna značajna dimenzija čitave ove rasprave. Nismo o tome još uh, progovorili. Naime, to je e, koncept e, jedinstvenog europskog neba, to je jedna inicijativa koja se polako uspostavlja, dakle i upravljanje zračnim prometom bi isto tako trebalo uskladiti na razini Evropske unije, no to sve ovisi o političkoj volji država članica. Bilo bi lijepo kada bi se na temelju toga razradila nekakva strategija, no u konačnici su države članice te koje trebaju reći da su spremne e, na harmonizaciju poreznih e, propisa, radnog zakonodavstva, propisa o sigurnosti i tako dalje. To zahtjeva jedan holistički pristup. Mislim da ste e, na to mislili, gospodine predsjedniče, dakle mi to moramo osvojiti prije nego što se okrenemo prema vani. Tako sam ja naime shvatio vaše pitanje imam jedno vrlo kratko pitanje. Zapravo to je upravo bilo pitanje koje sam ja htio, htjela postaviti, nije mi to bila namjera. Dakle, ne o, o jedinstvenom europskom nebu, ali možda da, korak dalje, možda da vas malo isprovociram. Kako vi e, gledate na idealnu situaciju u Europskoj uniji što se tiče jednakih uvjeta za sve i kako bi se moglo postići da u sljedećim u sljedećem razdoblju imamo tako jednu idealnu situaciju e, imajući u vidu izazove pred ovim sektorom. Ako govorite o jednakim uvjetima za sve unutar Europske unije, mislim da je već postignut e, dostatan stupanj usklađenosti u zračnom prometu putem ove uredbe koja je sada predmet revizije To bi bio moj prvi komentar. Što se tiče e, daljnjih e, napora e, za usklađivanjem unutar Europske unije, to bi zahtijevalo usklađivanje i nekih drugih dimenzija koje utječu na pružanje usluga zračnom prometu u Europskoj uniji. Nisam to spomenuo, premda je to značajno u komentarima Europskog parlamenta na prijedlog komisije. Dakle, okruženje, na koji način provesti jednu jedinstvenu strategiju e, koja bi utjecala i na zaštitu okoliša. dakle na koje negativno utječe zračni promet, dakle tu je riječ o zagađenju, o bukom i slično. Samo jedna kratka napomena. Što se tiče jednakih pravila za sve e, vezano uz zakone o radu, e, porezne propise i propise zaštiti okoliša, to spada u interno pitanja europske politike, jer u amandmanima na ovu uredbu koja se bavi međunarodnom konkurencijom, također se javljaju pitanja pravnih radnih propisa. Međutim, mislim da, da ne bi bilo dobro da sada progovorimo o tome, jer u mnogim drugim sektorima ne zahtjevamo da propisi o radu budu istovjetni kao i ovdje. A što se tiče međunarodnih e, pitanja zaštite okoliša, mi to pokušavamo riješiti kroz trgovinski sustav. Međutim, to sada druge zemlje pokušavaju suzbiti. Ima i nekih e, napora koji se poduzimaju unutar e, Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo, ali to ne spada u područje primjene ove uredbe. Hvala. Da, dobit ćemo pisano očitovanje Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo pa ćemo vidjeti i koji je njihov stav. Hvala vam što ste nam se pridružili. E, dakle, sljedeća točka je zaštita tržišnog natjecanja u zrakoplovstvu. Nadam se da komisija nije razočarana što im nitko nije postavio pitanje. Vi ćete biti zaduženi za ovaj dosje. Zahvaljujem i svim prevoditeljima. I zahvaljujem eh, našim službenicima na pripremnom radu. Čim eh, budemo imali na raspolaganju dokumente, mi ćemo vam dostaviti sve materijale. I tu dolazimo sada do točke 20, 22. točke na dnevnom redu. Dakle, zaštita tržišnog natjecanja na zračnom prijevozu. Izvjestitelj je Ramon Tremosa Balsel. Um, Dragi kolege, mislim da je ovo bila sjajna ideja da održimo radionicu o tržišnom natjecanju na zračnom prijevozu. Ovo, ova rasprava je bila vrlo zanimljiva i potvrđuje važnost eh, današnje teme. Kroz ovo mišljenje koje je obogaćeno ovim amandmanima koje su predložile kolega, ima ih 42. Mislim da to upućuje jednu jasnu poruku uz izvješće Markusa Pipera. Kao što sam rekao, u prosincu prošle godine. Ja podržavam e, e, prijedlog komisije kojom se revidira uredba 868 i mislim da mi ovdje pokušavamo ubrzati žalbeni postupak u slučaju navodnih diskriminirajućih praksi određenih zračnih prijevoznika. Ovaj prijedlog Europske komisije ne može se nazvati protekcionističkim, kao liberali ja u to ne vjerujem. Osobno sam e, uvijek e, bio za to da se zračni prijevoznici moraju restrukturirati u i biti učinkoviti ukoliko žele pronaći svoje mjesto u jednom vrlo konkurentnom sektoru na svjetskoj razini. Isto tako tražim e, financijsku transparentnost kada je riječ o subvencijama koje se daju prijevoznicima iz trećih zemalja. Oni dolaze u Europu zbog našeg velikog tržišta od 500 milijuna potrošača, tako da se e, sva pravila o tržišnom natjecanju moraju provoditi pod istim uvjetima. Kada govorimo o interesu Europske unije, ja bih podsjetio na snagu Europske unije. Europska unija predstavlja prostor sa e, odnosno potencijalnim tržištem od 500 milijuna potrošača i moramo to imati na umu kod pregovora e, sveobuhvatnih sporazuma u ime Europske unije. Sve klauzule o tržišnom natjecanju moraju zahtijevati punu financijsku transparentnost, to je potrebno kako bi komisija mogla potvrditi ili odbaciti navode o subvencijama. Isto tako vjerujem da prijevoznici Europske unije moraju imati pravo uložiti žalbu ukoliko komisija odluči e, suspendirati e, neki postupak. Isto tako mislim da bi trebalo moći ubrzati E, istragu, odnosno produžiti istrage sa jedne smanjiti sa dvije na jednu godinu. Thank you uh, Hvala lijepa. Dakle, sve je privremeno, kako što kažemo i na latinskom. Što se tiče izvjestitelja u sjeni, moramo se da njima dati u riječi. Sanda, izvoli. Sanda Lums. Nakon velikog uspjeha tijekom glasovanja, drago mi je da si ovdje. Hvala, veselim se i tome da ću da će ovaj, ovo izvješće Ramona biti veliki uspjeh. Uvijek volim poslušati Ramona. Ovo je vrlo stručno izvješće. Imamo dva stručna amandmana. Računam na mudrost izvjestitelja. Čuo sam mnogo razboritih stvari koje se spomenuo uvodno ono što će nam biti najveći izazov bit će uravnotežiti ulogu nadležnog odbora INTA u ovom dosjeu. To može prouzročiti neke dodatne potrebe, no imam puno povjerenje u izvjestitelja Ramona da ovaj dosje učini velikim uspjehom. Hvala lijepa. Ne vidim druge izvjestitelje u sjeni. Tko je zatražio riječ? Wolfgang, izvoli. Hvala lijepa. Govorit ću na njemačkom. Zahvaljujem Ramonu na uravnoteženom izvješću. Nemam baš mnogo za dodati, imam samo podnio samo dva amandmana koja nisu vezana uz rad parlamenta. Naime, za slučaj da komisija odluči odmaknuti se od mjera pomoći, zato što smatra da je to u interesu Unije. Dakle, može se odlučiti da je u interesu Unije da oni ništa ne poduzimaju. I to uistinu možda može biti tako, ali ja bih ipak u tom slučaju zamolio da komisija najprije to dogovori sa parlamentom, da konzultira parlament i nakon toga da donese odluku. Naravno da je ovlast donošenje odluke u rukama komisije, ali parlament ima pravo na saslušanje. To je moj prijedlog. Ja ću govoriti njemački, hvala lijepa. Žele li komisija nešto reći? Izvolite. Hvala, gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici, gospodine izvjestitelju. Samo bih vam željela još jednom zahvaliti na vašem radu. Poslali ste snažnu poruku odboru TRAN i mi ćemo analizirati te amandmane vrlo pomno. Hvala na potpori. Onda možemo pljeskom sve usvojiti. Hvala. Ramon, želiš li ti nešto reći? Ne, zadovoljan si. To je sve dovoljno. Nisam znala da ćemo biti tako brzi, onda ne bih tako brzo završio našu radionicu o trešnom natjecanju, no ponekad vidite da postoji slaganje i kooperativnost između klubova u parlamentu. Ponekad se borimo, Vjerojatno ste mogli vidjeti i jedno i drugo. Zahvaljujem vam i sutra nastavljamo u 9. jutru vezano uz naše pravo nadzora. Direktiva o platnim uslugama koja je e, podigla mnogo prašine u prošlosti. Hvala.